Colleagues, good morning. Dobro jutro, kolege. Podsjećam vas da je cilj ovog prvog dijela sastanka izabrati novog predsjednika odbora prema pravilu 204. Eh, pravilnika. Imamo popis svih eh, zastupnika i zamjenskih članova, te vam mogu, te mogu proglasiti da imamo kvorum. Možemo započeti s ovim postupkom. Imamo li kandidata? Da, izvolite. Hvala predsjednice, ja želim kandidirati kolegicu Anlin Van Bosselt u ime ECR-a. Mislim da će nam trebati jako predsjedništvo narednih par godina kako bismo se borili sa nekim od izazova koje imamo u odboru i uvjeren sam da e, Anli može biti jaka osoba koja će se baviti time. Hvala, imali drugih kandidata? Dobro, znamo da je, da je Anli punopravni član ovog odbora, ispunjava sve kriterije, dostavila je izjavu o financijskim interesima. slažete li se s ovom kandidaturom? Da. Odlično. Dakle, možemo li aklamacijom potvrditi novu predsjednicu? Uh, um, um, Dobro jutro želim svima. Najprije želim uh, izraziti zahvalnost svim kolegama na podršci, osobito koordinatorima naravno. Mislim da je unutarnje tržište ugalni kamen europske suradnje i imajući to na umu, mislim da će od ključnog značaja biti dobar dogovor o Brexitu, od ključnog značaja za Europu. Kao što je to Den već rekao, uvjerena sam eh, da će naš odbor imati brojne izazove pred sobom, tako da ću uložiti maksimalan napor da eh, se zalažem za naše nadležnosti. Mi također imamo i sadržajno velike izazove, mislim na digitalno jedinstveno tržište, to je jedan od njih. Prvi su bili u e, borbi za prevlast oko dosija i nadležnost, ali što se ovoga tiče imamo dakle zapošljavanje, e, zaštitu potrošača, odnosno izbor koji je pred potrošačima. Dakle, što svih ovih tema tiče, veselim se suradnji sa svim članovima odbora. Hvala vam doista svima od srca. A sada ćemo službeno započeti s radom. Ako ne bude sve e, glatko teklo, molim vas da e, mi ispričate. Ovo je prvi put, imamo e, prvi put se, sve se radi jednom prvi put, dakle ovo je moj prvi put da predsjedam odborom. Dakle, koliko sam shvatila neki od koordinatora žele se uzjaviti za riječ. Andreas, izvoli. Najljepša hvala, Želim vam sve najbolje, jako smo sretni što, e, imate, što ste predsjednica, dakle ovo je prvi put, ali uvjereni smo da ćete odlično obaviti posao. Želim sam se javiti za riječ jer e, ne samo želim vam čestitati, već e, želim i potvrditi ovo što ste rekli, a to je da, nažalost, prethodnih godina vidjeli smo da unutarnje tržište više nije u srcu nekih europskih politika i to predstavlja problem ne samo u komisiji, već na razni samog evropskog parlamenta i stoga mislim da e, je ovo jako dobro što ste danas e, na dan svog e, izbora to rekli i mogu vam potvrditi da ćemo i mi iz mog kluba zastupnika uložiti sav napor da se zalažemo za odbor za unutarnje poslove i, za unutarnje tržište jer i samo unutarnje tržište jer vjerujemo da je ovaj odbor bio od e, maksimalnog ne koristi. Ključne politike unutarnjeg tržišta i kompromis koje smo ostvarili su bile od velike pomoći i mislim da se trebamo zalagati za to. A tu su i naše nadležnosti u jedinstvenom digitalnom tržištu. Znam da su neki drugi kolege nezadovoljni zbog toga, no ideja koja je dovela do tih odluka 2014. je ta da digitalno nije to da li koristite iPhone ili Samsung, već postoje regulatorne nadležnosti između offline i online tržišta. I to nije jednostavno napraviti, tu imamo čitav e, spektar nadležnosti kako bi sve ušlo u e, te kako bi sve bilo e, za, analizirano na valjan način, ne postoji ni jedan drugi odbor koji ima sve nadležnosti koje su potrebne da se to radi. Dakle, trebamo ići dalje. Hvala. Hvala, evo, hvala na srdečnim riječima. Prošle godine sam bio u Silikonskoj e, dolini i rekli su nam da e, mi u Europi griješimo po navnim znacima, što radimo razliku između digitalnog i nedigitalnog, online i offline, a u biti nema razlike između toga svega. Dakle, ovo je samo potvrda ovoga što ste rekli. Najviše hvala. Nikola, izvolite. Hvala i čestitam predsjednice na vašem imenovanju. Mislim da je ovo veliko zadovoljstvo najprije za tebe e, osobno, a i za nas, zato što smo podržali tvoje imenovanje. Dakle, čestitam ti u svoje ime i u ime Kluba zastupnika socijalista i demokrata. To je poput e, te situacije kada nov igrač e, stupi na teren u drugom poluvremenu, može biti onaj ključni igrač koji će promijeniti smisao i tijek susreta i nadam se da ćemo moći, dakle, e, po tvojim predsjedništvom e, obrati sve teme za koje smo imali velike teškoće. Dakle, uvidjeli smo kako su prethodnih godina naše nadležnosti bio dovedene u pitanje na, uslijed napada drugih odbora i vjerujem da će odbor IMKO kao što nam se, mislim, kaže nam se da je IMKO odbor prošlosti. Ja mislim da trebamo svi raditi i surađivati zajedno. Povjerili smo ti predsjedovanje ovim odborom, može računati na nas kako bismo zajedno timski nastupali Imamo institucionalne obveze i u svojstvu predsjednice morat će što preuzeti na sebe, a u politički gledan morat ćemo svi u svojstvu koordinatora i predsjednika kluba zastupnika, morat ćemo dakle svi vratiti unutarnje tržište u žižu e, političkih rasprava, to je veliki izazov. Naravno, to neće sve e, biti isključivo tvoja odgovornost, to se tiče svi u nas, ali želim e, ti zajamčiti da, smo, da sam ja i da smo mi iz mog kluba zastupnika SID-a potpuno spremni na suradnju i uvjeren sam da ćeš i ti surađivati e, kako bi to sve uspješno funkcioniralo bez obzira na političke stavove, iako je politika jedno, a institucionalno je drugo. Najljepša hvala, Nikola. Također želim eh, naglasiti da smo počastvani danas eh, prisustvom Malcolma Harbora koji je bivši prvi predsjednik eh, ovog odbora. Juče sam već imala čast razgovarati s njim. Najviše hvala što ste došli, to puno znači. Dita, naravno, izvolite. Hvala Najpšan Lin dopusti da u ime moklu zastupnika najprije ti čestitam i potvrdim punu podršku u tvom budućem radu. Mislim da je Andreas bio u potpunosti u pravu kada je rekao da imamo izazove pred sobom, napose da zajamčimo postojanje našeg odbora spram drugih. Imali smo nedavno iskustvo eh, brojnih eh, sukobljavanja, odnosno borbi s drugim odborima i bez obzira koje stranke kluba zastupnika predstavljamo, moramo zajamčiti dobro funkcioniranje ovog odbora i parlamenta. Želim naglasiti također da smo uspjeli ostati jaki u svojim stavama prema vijeću. Imali smo brojne trijaloge i puno trijaloga bit će uskoro otvoreno i želimo se postarati da naš glas bude jak, glasan u kontaktima sa vijećem i želim ti reći da imaš e, daš punu podršku u svim mojim izazovima. Najviše hvala Dita. Hvala. Đulija, izvoli. Hvala predsjedateljice. Želim također čestitati na izboru u ime e, Kluba zastupnika zelenih. Mislim da je odbor INKO eh, onaj koji se najviše bavi eh, digitalnim dosjejima. Istina je da je digitalno pitanje tako da se preljeva u sve druge politike danas i vidimo više nego i gdje danas, eh, na primjer da ima pet odbora koji sudjeluju na saslušanjima. Dakle, iznimno je važno očuvati ove veze između različitih odbora koji se bave digitalnim temama. Stoga odbor IMKO e, je na upravo taj koji treba na tome raditi. Mi radimo na jedinstvenom digitalnom tržištu i trebamo pojačati horizontalnu suradnju, naravno kako bismo to mogli napraviti i kako bi e, odbor IMKO mogao biti čelni odbor e, u digitalnim temama, a naj, jako je teško odbraniti naše nadležnosti od drugih odbora, E, mi ćemo e, u potpunosti surađivati s tobom i pomoći ti u tom smislu. Želim još nešto reći, na odboru INKO uspjeli smo držati prijateljske odnose između svih zastupnika, kluba zastupnika i postarali smo se da ovo nije show kojim e, upravljaju samo najveći klubovi. Dakle, jako je važno održati tu kakvoću suradnje između svih klubova zastupnika i postarati se da svi mogu igrati odlučnu ulogu u jako važnom zakonodavnom radu koji, na kojem, kojim se bavimo i koji je pred nama. Dakle, želim ti sve najbolje u radu i e, nadam se da ćemo moći uspješno surađivati u duhu E, među svim klubovima zastupnika. Hvala. Najljepša hvala, Julija. Evo možda samo imam jedan komentar. Rekla sam da je Malcolm Harbour bio prvi e, predsjedatelj IMCO-a, ali e, da smo imali kolegu iz redova SID-a koji je predsjedao prije, dakle ispričavam se toj osobi. Dakle, nakon svih ovih e, toplih riječi možemo započeti sastanak sa usvajanjem dnevnog reda. Imamo neke male promjene u dnevnom redu, na primjer točka 14. o Europskom zakonu o elektroničkoj komunikaciji odgođen je, o tome će se raspravljati 4. Srp, rujna, točka 5. i 9. zamijenit će mjesta, točka 10 i 15. također. Zatim tema 14. bis je odgođena i sutrašnje poslije podnevno zasjedanje, dakle 22. lipnja je e, otkazano. Ukoliko nemate primjedbi, mislim da možemo usvojiti nacrt dnevnog reda. Nema primjedbi, dobro. Sljedeća obavijest. Želim se podsjetiti da se ovaj sastanak prenosi putem interneta i znam da danas ima čak ljudi iz Australije koji nas e, gledaju, tako da ih želim pozdraviti ovom prilikom i ponoviti da se ovdje radi o e-sastanku. Zapisnik 11.5. E, i 13.5. i 8.6. E, mislim da ukoliko nema primjedbi ih možemo smatrati usvojenim, ne vidim da ima ikakvih prigovora. Vi se želite javiti za riječ jer e, imamo Sljedeća točka dnevnog reda su informacije o trijalogu. O geoblokadi. No, s obzirom gospođa e, nije tu, predlažem da sačekamo malo. Dakle, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o razmatranju kompromisnih amandmana o izvješću o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća gdje se određuju pravila o gnojnim, gnojbenim proizvodima. Gos, gospođa Galpeš je izvjestiteljica. Hvala predsjedateljice. Dopustite također da vam ja osobno čestitam na imenovanju. I želim vam puno uspjeha u radu. Želim vam puno snage kako biste mogli zastupati naš odbor na najbolji način, kao što ste to rekli u svom uvodnom govoru. S obzirom da imamo jako malo vremena na raspolaganju, želim izraziti zahvalnost e, na pruženoj prilici da predstavim naš rad o kompromisnim amandmanima. Želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni što su uspjeli doći do ove razine kompromisa i kompromisni amandmani su, na, su dostupni na e-meeting stranici. Dakle, svi oni koji su zainteresirani u naš rad mogu doći do tih dokumenata na mrežnoj stranci e-meeting. Uvijek smo bili uvjereni da je transparentnost našeg rada od ključnog značaja i sve zainteresirane strane trebaju imati pristup informacijama o zadnjoj verziji naših kompromisnih amandmana. Što se tiče postupovnog aspekta, mišljenje odbora koji su zaduženi za davanje mišljenja stigli su krajem drugog tjedna, tako da, e, krajem prethodnog tjedna, tako da imamo još puno posla kako bismo mogli kompilirati zadnji kompromis i želim zahvaliti tajništvu na silnom radu, jer svi su danonoćno radili na tim kompromisnim amandmanima. Ova verzija koja je dostupna na mrežnoj stranci Europskog parlamenta e-meeting dobar je temelj za sljedeći sastanak e, izvjestitelja u Sjeni. A sada par riječi na e, promjene i na tehničke stvari. Dakle, kao prvo imamo naslov i definiciju. Kompromis prvi. Naime, brojni zastupnici, osobito zastupnici iz španskog odbora tražili su da se promijeni naslov CE gnojbeni proizvodi u nešto poput umjetnih ili plastičnih proizvoda koji omogućuju apsorpciju ili korištenje nutrijenata. Prema zadnjoj verziji prijedloga definicije, odnosno ono što politički grubovi mogu odobriti jeste biljni proizvodi, hranidbeni proizvodi. Za to nismo dobili nikakav prigovor, tako da vam predlažem da i dalje koristimo ovaj ovu normu terminologiju i naravno u cijelom tekstu to treba biti usklađeno. Što se tiče otvaranja direktive o nitrat, tu. To je bila jako važna tema od samog početka. Naime, ovi amandmani nisu uključeni više u taj kompromis jer smo bili jako podijeljeni i e, s obzirom na nezadovoljstvo ovim prijedlogom e, odlučila sam da se glasa posebno e, o tome i moj prijedlog je da se glasa protiv, odnosno minus Ugradili smo u kompromis još jedan e, novi amandman na kojem smo svi puno radili i želim zahvaliti svima na njihovoj suradnji. Možda je to donekle čudno, no dobili smo puno pomoći od stručnjaka i dionika koji se bave ovim poljem. E, dionici su organizirali susrete, stručnjaka i profesionalaca, tako da sada puno bolje razumijemo situaciju zahvaljujući njihovom radu. Vjerujem da smo mogu doći do kompromisa koji svi klubi zastupnika mogu podržati i kompromis sljedeći. Dakle, komponente biostimulanata nisu nužno komponente koje se nalaze u prirodi, već one mogu biti i imitacije bioloških komponenti. No u drugom dijelu moramo napraviti određene izmjene temeljem prijedloga i sugestija komisije, jer postoji strahovanje da bi herbicidi mogli doći u polje primjene uredbe a to je protiv mojih načela i ja to ne bih htjela podržati. Dakle, herbicidi ne bi trebali biti uključeni u polje nadležnosti ove uredbe i zato je došlo do male promjene u drugom dijelu kompromisa i molim kolege da me podrže u tom smislu. Što se tiče provedbe, to je nova ključna tema. Uvijek sam mislila da se ovdje radi o uredbi koja se ne može od danas do sutra provesti, moramo svim e, strankama dati više vremena na raspolaganje. Dakle, i dalje predlažem dvogodišnje razdoblje. Znam da gospodin Tarabela želi skratiti ovo razdoblje, ovaj rok. Pokušao sam u dva navrata tražiti mišljenje predstavnika industrije i svi na koje se odnosi naša odluka mi stalno ponavljaju da kako im je potrebno dvogodišnje razdoblje kako bi tranziciju i provedbu činili mogućim. Predlažem dakle da se prihvati taj dvogodišnji rok. Svaki glas je jako važan, tako da bih e, vas molila da podržite ove e, dvogodišnje razdoblje. Što se tiče mineralnih knojiva, e, tu su kompromis 39 do 42. Tu se radi o proizvodima koji sadrže hranidbene tvari u vidu minerala ili biljne ili životinske, životinskog porijekla koji su procesuirani u minerale. Odlučili smo stvoriti novu kategoriju proizvoda i odbor za poljoprivredu, odnosno izvjestitelj odbora za poljoprivredu također je krenuo tim putem. Moram reći da se ovdje radi o jako važnom prijedlogu tehničkog kompromisa i složili smo se s drugim odborima oko toga, tako da se nadam da će kolege to moći podržati. To je još jedna kategorija koju moram spomenuti. To su pokrivači tla koji, oni su nova kategorija i nisu bili obuhvaćeni ovim prijedlogom, ali radi se o jako važnom području. No, ipak postoji razlika u mišljenju glede ove teme, tako da to nije uključeno u kompromis. Por toga imat ćemo i e, glasanjan blok o pojedinačnim amandmanima. Žela bih e, izraziti podršku za ove pokrivače tla, tako da ću preporučiti pozitivan glas. Mislim da moramo otvoriti mogućnost e, za njih. Zatim, kompromis treći, razdan trenata. Želim naznačiti da je sadržaj kompromisa usvojena strana odbora za poljoprivredu, a to je doista odbor koji raspolaže stručnom, stručnošću za valjanu analizu toga. Stručnjaci su me uvjerili da je ova razina iznimno niska spram 2003. te da industrija nije spremna za ovu ogromnu promjenu tehnološki gledano. Povr toga, vijeć ima sličan stav. Ovdje se radi o sveobuhvatnom paketu kompromisa i molim kolege da usvoje cjelokupni paket mjera. Ovdje se jasno govori o brojkama, ali molim vas za vašu podršku. Naravno, osobno sam uvjerena da je ovo granično područje i moguće da neće doći do sporazuma. No, u ovom konkretnom slučaju ja ću predložiti da se glasa za izvorni prijedlog komisije. Kompromis 48. kratko ću se osvrnuti na njega. Ovdje se radi o roku za transformaciju e, ugljika. Gospodin Tarabela i SID tražili su da se usvoji tekst, e, prijedlog teksta komisije. Ja mislim da je industriji potrebno vremena da izrade novu tehnologiju određivanja kvota, jer jedino na taj način se mogu prilagoditi novim potrebama biorazgradnje. Stoga predložila sam da odredimo norme e, za biorazgradnju, a za to će trebati napraviti valjane analize, ja predlažem razdoblje od pet godina nakon stupanja na snagu ove uredbe. Ime što na umu, što se ovoga tiče, od, sam razgovarati o trogodišnjem prijedlogu, dakle kraćem, ali se bojim da to neće proći na odboru. I zato sam pristala podržati petogodišnje razdoblje. Znam da mi je trebalo puno vremena, ali ovo je jako važan i stručni dosje i ovaj kompromis e, doista je složen. Dugo smo već radili kako bismo pripremili jedan optimalan tekst. Želimo imati uredbu koja će gledati prema naprijed i želimo podržati kružnu ekonomiju, želimo da većina podrži naš prijedlog. Zadnji komentar. Analizirali smo mišljenje odbora koji su izdali mišljenje Inta Agri Envi i ponovno smo, u više navrata smo analizirali njihova mišljenja i otkrili smo da postoji čitav niz amandmana ovim prijedlozima koji zalaze u nadležnost našeg odbora. Raspravljali smo o tim amandmanima sa kolegama i jutro smo uputili dopis. Ana Marija Koraca Bild potpisala je taj dokument i tu se nalaze i amandmani ova tri odbora koje, tu je popis amandmana ova tri odbora na, na koje ne možemo pristati, koje ne možemo uvažiti. Dakle, predsjedateljice, ovo je moj e, sažetak kompromisnih amandmana i naravno znati željna sam glede svih e, primjedbi i komentara izvjestitelja o i svih drugih kolega. Thank you very much, e, Hvala najljepša, gospođo izvjestiteljice. Kao što ste i vi rekli, e, poslano je pismo svim članovima u kojima e, se članovi informiraju o 13 amandmana i mišljenjima odbora i Agri. Želim vas također podsjetiti da je na konferenciji predsjednika odlučeno tko će imati nadležnost i data je isključiva nadležnost odboru ENVI. Nacrti kompromisnih e, amandmana ne govore o razini onečišćivača iz priloga prvog i o tome se neće raspravljati. A sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni, najprije gospodinu Tarabeli. Hvala najljepša. Gospođo... Kao, kao socijalistički član ovog odbora želio bi nešto reći. Ja. Pa da mahti. <laughs> Želim vam najprije čestitati na izboru za predsjednicu, a sada prelazim na francuski jezik. Izvjestiteljica je napravila sveobuhvatan, e, sveobuhvatno izlaganje o ovom izvješću, pa neću dugo govoriti. E, preko 500 amandmana je predloženo, od toga smo izradili 60 kompromisnih amandmana. Općenito govoreći mogu reći da sam zadovoljan sa kompromisnim e, amandmanima i izvjestiteljice koja je to izradila zajedno sa izvjestiteljima u sjeni, dakle možemo podržati većinu njih. Kao što je to i rekla izvjestiteljica, predloženi su nam kompromisi koji su dosta uravnoteženi u kojima se govori o osnovnim problemima ovog dosije, na primjer e, o definicijama o statusu otpada, o nus proizvodima i iako to nije sasvim jasno rečeno, ja bih htio e, ponoviti da ne bismo trebali ponovno raspravljati o direktivi o nitratima. Neke kolege su tražile da se i to učini, ali mislim da nije sada niti vrijeme, niti mjesto da se o tome raspravlja. Dakle, mislim da smo imali jako dobru suradnju sa izvjestiteljicom i drugim izvjestiteljima u sjeni i da sada imamo jedan tekst e, koji je uravnotežen, u kojem se e, promovira e, kružno gospodarstvo, što je i cilj ovog teksta. E, govori se o kvalitetnim proizvodima za poljoprivrednike i zaštiti zdravlja. A što se tiče roka od dvije godine, usprkos mom otporu od početka, s obzirom na kompromise do kojih smo došli, ja se neću protiviti ovom vremenskom roku kojeg je tražila izvjestiteljica. A što se tiče ostatka, tu postoje još možda neke poteškoće, manje poteškoće, ali siguran sam da ćemo i to uspjeti riješiti jer smo zaista e, došli do jednog uravnoteženog teksta s kojim sam u velikoj mjeri zadovoljan. Hvala, Mark. Želim sada dati riječ ECR-u. E Gospodin Čezak, izvolite. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća, hvala što ste mi dali riječ i ja vam želim čestitati, na vašem imenovanju E, na mjesto predsjednice ovog odbora. Želim se zahvaliti i izvjestiteljici na dosadašnjem radu. Kao što smo vidjeli, e, došli smo do kompromisa koji su zaista zadovoljavajući za sve. U svom izlaganju gospođa izvjestiteljica je govorila o detaljima kompromisnih amandmana koji su predloženi. E, po mom sudu izvjestiteljica ide u pravom smjeru, iako imam e, nekoliko sugestija koje ću spomenuti. E, nažalost, mislim da neke odredbe o nečišćivanju su negativne za industriju i mogu postati katastrofalne za cijelu Europsku uniju. Iznenađen sam rezultatom rada odbora Envi E, prije neko vrijeme u Strasburu su rekli da su zaista otvoreni e, i da će biti fleksibilni za vrijeme e, razgovora. Komisija je predložila ograničavajući predlog koji je negativan za industriju gnojidbenih proizvoda. Mislim da se sada trebamo osvrnuti dakle na naš i naše izvješće koje će pojednostavniti e, korištenje ovih proizvoda i smanjiti troškove za industriju. Moramo biti e, racionalni i odgovorni. No, želim se osvrnuti na dva bitna pitanja. Mislim da ova uredba Najprije treba biti neutralna što se tiče vrste gnojidbenih proizvoda i da se tu treba govoriti o svim gnojidbenim proizvodima na neutralan način. Ali umjesto da pustimo poljoprivrednike i tržište da odlučuju o tome koje gnojidbene proizvode e, trebaju e, koristiti, mi ponovno igramo tu ulogu regulatora i dajemo povlašten tretman e, jednoj vrsti gnojidbenih proizvoda. Mislim da to nije ispravno. Drugo što želim reći je e, su navodi o NUS proizvodima. O tome sam već raspravljao za vrijeme e, sastanka naše radne skupine i razmjene mišljenja. Za moj klub e, nevjerojatno je da Europska komisija daje zakonodavni nacrt predloga dokumenta za cirkularnu ekonomiju sa takvim e, sa takvim negativnim e, učincima. Svi znamo da industrija gnojbenih e, proizvoda koristi sumporovu sumpornu kiselinu i to već nekoliko godina, a to je kategorija koju nismo spomenuli, koja nije spomenuta u nacrtu. Mislim da Europski parlament ne smije posustati pred pritiskom Europske komisije, to su proizvodi koji se trebaju automatski navesti u uredbi. Europska komisija ne bi trebala to dodati kroz komitologiju. To nije zadovoljavajuće rješenje. Ako nemamo zatvoren popis ovih proizvoda, onda trebamo dodati ključne proizvode, a komisiji prepustiti da dodaje ostale, jer nemamo vremena više za čekanje. Zaključno želim postaviti pitanje pučanima e, što se tiče ovog izvješća. Svi smo svjesni činjenice da će izvjestiteljica uskoro napustiti Europski parlament, a da postoji još dosta teških trenutaka pred nama na radu na ovom izvješću, pa se pitam kada ćemo saznati tko će biti zadužen za nastavak rada izvjestiteljice. Budući da ima dosta spornih i kontroverznih pitanja, ta osoba bi trebala početi surađivati s izvjestiteljicom što je prije moguće kako bismo mogli imati jako, jako stajalište u ovom dosjeu. Za sad se želim zahvaliti izvjestiteljici na velikom doprinosu na ovom dosjeu kao i drugim izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Thank you, uh, very much. Hvala najljepša. A sada predajem riječ Diti u ime kluba ALDE. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. Ispričavam se e, u ime Kaje Kalas koja nije mogla biti na ovom sastanku. Ona se želi zahvaliti na jako dobroj suradnji. Misli da smo pronašli dobnu ravnotežu u mnogim e, pitanjima kao na primjer biorazgradivost e, plastike, uključenje drugih materijala, biostimulansa i možemo podržati većinu kompromisa. No, postoji nekoliko pitanja koja su još uvijek otvorena što se tiče mogućnosti nadležnosti komisije za usvajanje delegiranih akata. Ona smatra da se ta nadležnost treba proširiti na sve dijelove priloga ove uredbe, dakle treba se zadržati konačna verzija kompromisa. Što se tiče e, klauzule za revidiranje, ona se plaši da bi to mogla postati e, pravna nesigurnost cijelog ovog predloga, te stoga nije sigurna trebamo li to uključiti ili ne. Također se ne slaže za stvaranje nove kategorije za gnojidbene proizvode sa niskom razinom ugljika, ali istovremeno se ne smiju isključiti drugi proizvodi sa e, tržišta, dakle još uvijek može razmisliti o tome. Također e, želi biti sigurna da smo svjesni posljedica ovakve promjene. I na kraju nekoliko prijedloga koje ne podržava, to su kompromisi koji su dosta stručni, dodavanje novih e, kategorija e, tvari ili e, mijenjanje razine hranedbene tvari. To je nešto što ne bi trebalo biti podložno političkom odlučivanju. Također ona smatra da bismo trebali nastaviti ukidati prepreke na tržištu za gnojidbene tvari e, i da bi se direktiva o nitratima trebala izmijeniti. Zato ne može poduprijeti kompromise u kojima se ide protiv ovog cilja. Sve u svemu, ona se nada da će sva ta otvorena pitanja biti riješena u narednih nekoliko tjedana i e, veseli se dalje suradnji na ovom dosjeu. Hvala najljepša. Dita, e, želi li netko e, govoriti u ime kluba GUE? Ne, u tom slučaju predajem riječ e, gospodinu Paskalu Duranu u ime zelenih. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. Ja se naravno pridružujem svim kolegama i želim vam čestitati na vašem imenovanju. Nadam se da ćemo moći nastaviti e, surađivati sa vama e, na isto onako dobar način kao što smo surađivali sa gospođom Vicky Ford koja više nije tu e, i Vicky Ford je uvijek pokušavala obraniti nadležnosti našeg odbora. Želim iskoristiti ovu priliku da se zahvalim i tajništvu koje je poslalo pismo drugim odborima kako bi ih podsjetili da se svi trebaju držati svojih nadležnosti kako ne bi dolazilo do raznoraznih e, polemika i kako ne bi dolazilo do e, pravnih rupa koje su kontraproduktivne. Jer ako se upličemo u rad jedni drugima onda e, nećemo ništa postići. Želim e, čestitati također i izvjestiteljici na ovom e, izvješću, iako će izvjestiteljica nas također e, uskoro napustiti, ali za sad je još uvijek izvjestiteljica. Želim joj čestitati zato na veoma uravnoteženom tekstu. Radi se o, o temi koja nije jednostavna i koja se tiče raznoraznih područja, koja su osjetljiva područja, sve dok je ona izvjestiteljica za ovaj dosje može računati na našu punu potporu, jer kompromisni tekst koji je predložen je zaista dobar. I ja ću učiniti isto što je učinio i gospodin Tarabela, to neće iznenaditi nikoga, jer se veoma često slažem s njim. Dakle, što se tiče pa da, moramo biti nekad ljubazni među nama jer inače život postaje nepodnošljiv, ali dobro, nemojte računati na tu moju ljubaznost eh, stalno. E, dakle, i što se nas tiče, kompromisni tekst e, ima za cilj e, pronaći ravnotežu, tako da nećemo izistirati na nekim vremenskim rokovima, ako su ti vremenski rokovi ishod kompromisa između industrije i očuvanja određenih aktivnosti. Samo nekoliko komentara. Ja se slažem sa svim onim što ste vi rekli, naročito glede nove definicije. Čini mi se da je to dobra definicija, jednostavna definicija i e, vrlo razumljiva. Mislim da trebamo zadržati tu e, jasnu i jednostavnu definiciju. E, dakle, vaš predlog mi se čini savršenim. Ne bismo htjeli E, kao ni gospodin Tarabela ponovno otvarati pitanje direktive o nitratima. To je za nas zaista važno. želimo zadržati kriterij o biorazgradivosti od 24 mjeseca za plastiku dakle, e, i ne želimo e, to miješati sa direktivom REACH, jer to nije cilj ovog teksta. Dakle, moramo zadržati držati e, prvobitni cilj koji smo se bili zacrtali, a bit ćemo uz vas i pazit ćemo da ne dođe do nekih izmjena koje je predložila e, teksta koje je predložila komisija kako ne bismo došli do nekih pravnih e, rupa o kojima smo malo čas govorili. I na kraju želim vam se zahvaliti što ste uvrstili klauzulu o reviziji, jer kada govorimo o ovim temama, e, važno je imati ovakvu klauzulu na e, raspolaganju, jer je to jedna od glavnih zaštitnih mjera. Hvala, Pascal. Budući da se više nitko ne javlja u ime FDD-a ili ENF-a, e, ne znam, želi li se još netko javiti? Ako ne, onda predajem ponovno riječ izvjestiteljici. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. E, želim se zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na komentarima i podršci. Oni su zaista uložili mnogo truda u ovaj prijedlog. Jasno je iz komentara da postoji još nekoliko otvorenih pitanja koja nismo uspjeli eh, još uvijek riješiti, ali sigurna sam da ćemo i to eh, riješiti uskoro. U svakom slučaju znamo da je ovo vrlo složeno pitanje, složena uredba i mislim da ćemo se svi voditi e, tim načelom da želimo na kraju imati e, najbolju moguću uredbu. Gospodin Tarabela je rekao da je naš cilj bio pripremiti uravnotežene kompromise i bez gubljanja iz vida našeg prvobitnog cilja. Želim mu se zahvaliti na konstruktivnom e, stavu i sjajnim sugestijama koji su omogućili ove dobre kompromise. Gospodin Češak je rekao da smo bili brzi i učinkoviti. E, to je ono što, čemu sam se ja i nadala e, ali istovremeno moramo biti dosta oprezni E, moramo paziti na svaki detalj što nije uvijek e, lako. Sasvim je bilo jasno iz njegovih e, komentara da postoji puno stručnih informacija koje moramo uravnotežiti. Glede njegovog pitanja što će se desiti kada više ne budem bila tu, pa netko će me zamijeniti i nastaviti moj rad. A, kao što znate, 13.7. ćemo glasati o ovom prijedlogu. E, radit će se o glasanju bez mandata. Cilj bi bio da sljedeći izvjestitelj bude u mogućnosti izvršiti daljnje izmjene na ovom tekstu. Naravno, o tome ćemo nastaviti raspravljati na sastanku izvjestitelja u Sjenu. Sjeni, kao što gospodin Češak e, zna, e, izvjestitelj Envija nije zadovoljan sa pragovima o kadmiju i sigurno će biti uloženi amadmani na plenarnom zasjedanju. Dakle, imamo još vremena prije 13.7 E, pa ćemo sigurno i to riješiti. Želim se zahvaliti Diti na e, komentarima i podršci. što, što se tiče revidiranja, mi smo razmišljali o kategorijama e, niskog ugljika i mislili smo da je važno da za svaki da svaki proizvod koji je na tržištu bude uključen u, u ovu uredbu. Zato smo raspravljali o toj klauzuli. Želim se također zahvaliti e, Paskalu Duranu na stalnoj suradnji i na tim ustupcima glede vremenskih rokova kako bismo došli do e, kompromisa. Svjestan je da ne možemo izistirati na svim aspektima, da svi moramo raditi neke ustupke kako bismo došli do kompromisa. A znam da postoje e, bitni temelji kao što je direktiva o nitratima e, koju ne bismo trebali miješati s drugim direktivama. Zaključno, Mogu reći da je ovo kompromisni prijedlog, održat ćemo sastanak izvjestitelja u sjeni sljedećeg tjedna i tu ćemo pokušati zaključiti e, našu raspravu. A glasat će se ovom prijedlogu 13.7. kao što sam rekla i još jednom hvala svima na dosadašnjem radu. Hvala najljepša izvjestiteljici. Prije nego što pređemo na sljedeću temu dnevnog reda, želim se kratko vratiti na um, ažuriranje o trijalogu, o pitanju geoblokiranja. Predajem riječ e, gospođi Rozi koja će nas izvijestiti o tome. Sigurno sam da ćemo ostvariti odličnu suradnju, ne samo na, u ovom dosjeu nego i inače. Što se tiče geoblockinga, vodili smo prilično težak trijalog. Učinilo mi se da nije uključen mikrofon. Dakle, imali smo vrlo težak trijalog zbog pitanja koja su vrlo važna za naš odbor. Ta pitanja su problematična vijeću, nismo stvarili neki veći napredak, odnosno malo smo se pomaknuli. Ne samo zahvaljujući odličnom predsjedanju DITE, već i zahvaljujući konstruktivnom pristupu Europske komisije. Nekoliko općih napomena prije no što započnem sa samom temom da govorim u ovaj mikrofon. Opći komentari. Bila sam na Malti kada se slavila pobjeda vezana uz roaming i duboko sam uvjerena da smo stvarili konkretne rezultate našim radom. Ne bismo trebali predstaviti i polu rješenja roaming, nešto što je vrlo konkretno i europski građani mogu osjetiti njegove učinke. Također, liberalizacija tržišta, uklanjanje prepreka geoblockingu ili ćemo nešto ostvariti, a ako to ne učinimo, onda ne moramo ništa, ne moramo građanima nuditi polu rješenja. Ta rasprava je prilično zahtjevna. Ne želim da cijela Europska unija kritizira Europski parlament u smislu toga da ne ostvaru rezultate. Ovog puta moramo nešto učiniti. Stoga sam zahvalna na podršci ovog odboru, izvjestiteljima u sjeni i komisiji. Glavne teme kojima smo se bavili su, bila su politička pitanja, pitanja vezana uz e, područje primjene, također e, business to, consumers i business to business, B2B, B2C. E, nadam se da ćemo naći rješenje i za taj pristup, kao također i privremene lokacije online tržišta. Tamo gdje smo zapeli bilo je puno uključivanje autorskih prava vezanih uz ne audiovizualni sadržaj. Čini mi se da zastupnici ne razumije da govorimo samo o sadržaju kod kojega trgovci već posjeduju sva potrebna prava i ne radi se o audiovizualnom sadržaju, već o neaudiovizualnom sadržaju, što znači samo elektroničke knjige, softver, igrice. Nadam se da će ipak pokazati neku fleksibilnost u vijeću. Imamo određenih problema sa klauzulom o preispitivanju, jer naš odbor je želio uključiti u tu klauzulu audiovizualni sadržaj i promet Možemo govoriti o vremenu. Čini se da ćemo morati malo modifikirati naša stajališta, no ja bi uistinu branila ono što smo mi izglasili ovdje na odboru. Ograničenja vezana uz pasivnu prodaju, to je jedno od ključnih pitanja i nismo baš ostvarili napredak vezano uz primjenjivo pravo i ograničenja vezana uz pasivno prodajno pravo. Također mogli smo razgovarati o mogućim kompromisnim rješenjima za neke od tih točaka, ali one nisu u cijelosti spremne. I Dita je vodila sastanak tako da je postalo vrlo jasno gdje su za koga crte preko kojih nikako ne mogu prijeći i sve to je jasno, stručni sastanci se i dalje nastavljaju, no moram reći da vijeće nije pokazalo dovoljno fleksibilnosti. Što se tiče svih tih točaka, 27. lipnja će se držati sljedeći trijalog i to je posljednja prilika malteškom predsjedanju da zatvori ovaj dosje. Ako se to ne učini, nastavljat ćemo sa Estoncima, s njima sam već razgovarala, ali oni su spremni preuzeti taj dosje, ali ja bih voljela da maltežani zatvore dosje. Morali bismo raditi na stručnoj razini i pronaći kompromise vezano s ova pitanja. Hvala. Hvala, Ruša. Kristal? Hoćeš li ti nešto reći za SND? Dita? Ja sam izvjestiteljica Sjenizacija, ali nemam ništa za dodati. Ovo što je Roza rekla. ja se isto tako nadam da ćemo doći do nekog rješenja. Samo sam željela reći da se slažem u cijelosti s ovima što je sada Roza rekla i željela bih joj zahvaliti na njenom napornom radu na ovom dosijeu. Samo jedna važna poruka za sljedeći trijalog. Vrlo je važno da parlament ostane pri svojim ključnim prioritetima i govori jednim glasom. Stoga se nadamo da ćemo uspjeti zadržati ovu prijateljsku atmosferu u kojoj smo radili do sada. Da li netko iz GUE želi nešto reći? Ne. Onda za zelene ne. Također nitko nemamo ni govoriti SNF-a niti EFDD. Onda možemo zaključiti ovu temu i želimo vam sreću na sljedećem trijalogu. Sada možemo... Želite nešto reći? Sam se željela zahvaliti svima, jer ja osjećam potporu parlamenta. Ovo što je Dita rekla, moramo istinu nastaviti objašnjavati građanima što smo izglasali na našem odboru i učiniti im to dostupnima. I ovim, ako govorimo jednim glasom, bit ćemo mnogo jači tijekom pregovora. Mnogo sreće, Roza. Sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Razmatranje nacrta mišljenja o privatnom životu i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama i stavljanje izvan snage direktive. Dat ću riječ izvjestiteljici e, Elizel. Hvala. I ja ću ti čestitati na tvojoj novoj poziciji. Veselim se danju suradnji. Što se tiče prijedloga komisije, a nakon toga ću elaborirati nacrt svog mišljenja. Kao što znate, komisija je predočila uredbu o e-privatnosti početkom ove godine. Proći ću kroz prvotni prijedlog kako bih objasnila koji su glavni aspekti. Sve se to događa u svijetlu e, nadolazećeg GDP pr a koji bi se trebao dogoditi u svibnju sljedeće godine. E, cilj toga je usklađivanje privatnog aspekta e, strategije na digitalnom tržištu. U tom smislu se slažem sa komisijom da moramo osigurati sigurnost i povjerenje u e, digitalne elektroničke komunikacije, također elektroničku infrastrukturu. To je od presudne važnosti ne, samo pojedinačnim građanima danas, već cijeloj industriji i cijelom društvu. Kako bismo se uistinu pobrinuli da postojeće zakonodavstvo je u koraku sa tehnološkim razvojem. Komisija je odlučila uključiti u područje primjene takozvane over the top services, obzirom da potrošači ih nepristano koriste sve više i više i zamjenjuju konvencionalne usluge slanja poruka i pozive. Stoga je komisija odlučila uskladiti ovaj prijedlog sa općom uredbom o zaštiti podataka i e, također sa zakonikom o elektroničkoj komunikaciji. Ja se zalažem za poticanje inovacija u ovom sektoru. Ne smijemo to zapriječivati, no isto tako ne smijemo udostručivati nepotrebna opterećenja. Dakle, istodobno se slažem sa komisijom, no moramo se dalje uskladiti sa općom uredbom o zaštiti podataka. Ukratko o mom nacrtu mišljenja. Vjerujem da konačni ishod pregovora opće uredbe o zaštiti podataka je uspio uspostaviti dobru ravnotažu i za poduzeća i za potrošače. Kada smo radili na uredbi o e-privatnosti, to sam upravo željela naglasiti da moramo ispuniti regulatorne rupe tamo gdje postoje, ne, ne trebamo premašivati zahtjeve opće uredbe o zaštiti podataka i stvarati dodatne prepreke i opterećenja niti za obične građane, niti za potrošače. Još nešto čega sam se dotaknula pod utjecajem mog e, vjerovanja da E, okruženje koje je povoljno za potrošače treba biti u srži našeg prijedloga kako bismo osigurali mogućnost donošenja informiranih odluka u smislu zaštite privatnosti. Mislim da ono što je malo otišlo predaleko u predlogu komisije je obveza korisnika da izaberu postavke. Mi uvijek moramo omogućiti izbor korisnicima, no točan trenutak kada će oni odabrati postavke privatnosti treba prepustiti korisnicima, potrošačima. Oni to trebaju odlučiti kada će to učiniti. To nije na nama da to reguliramo. Stoga sam uvela neke amandmane koji idu u tom smjeru u svom prijedlogu. Također amandmani koje sam podnijela, za koje smatram da su vrlo važni, tiču se obrade podataka Uključila sam upućivanje na daljnju obradu meta podataka u četvrtom stavku e, članka 6 opće uredbe o zaštiti podataka. Mislim da obrada prethodno prikupljenih podataka u svrhu kompatibilnosti, kao što je razvoj usluga koje će na posljedku pružiti dodanu vrijednost krajnjim korisnicima i i iskustvu korisnika, odnosno javnim tijelima ili poduzećima, to je nešto što moramo dopustiti. I imam još jednu točku koju sam spomenula, a to je brisanje sedmog članka, jer mislim da skladištenje, odnosno pohranjivanje i dalje korištenje komunikacijskih podataka o fizičkim osobama nešto što je obuhvaćeno općom uredbom o zaštiti podataka. Ima nekoliko točaka uvijek koji ću podnijeti dodatne amandmane. Prva točka je ako izvjestitelji u sjeni smatraju da mogu iznijeti svoje mišljenje danas, to bi mi bilo vrlo korisno. Tiče se pretraživača kao rješenje gatekeepera, to je nešto što komisija predlaže. Čuli smo od raznih dionika da to možda nije najbolje rješenje. Također nadalje mislim da možemo raditi na pitanjima kao što su preispitivanje ciljanog oglašavanja i izravnog marketinga. Moramo vidjeti koje su dodatne implikacije na kuke vezane uz e, drugu ili treću stranu. Postoje određene zabrinutosti vezane uz pravne lijekove i kazne, novčane kazne, no naravno zanima me što smatraju izvjestitelji u sjeni i otvorena sam daljnjoj raspravi tijekom sljedećih dana kako bismo proizveli uvjerljivi i uvjerljivo i solidno mišljenje. Hvala. Hvala Eva. Sada ću dati riječ o krislu koji je izvjestitelj sjeni za SND. Hvala. Moram najprije i ja čestitati vam na izboru na mjesto predsjednice odbora INKO. Veselim se daljnoj suradnji e-privatnost. Moram reći da sam zadovoljna prijedlogom komisije, no treba ga poboljšati. Moram reći da je vrlo važno imati na umu da svrha ovog zakonodavstva se tiče zaštite privatnog života i osobnih podataka. Kada čitam načrt izvješća naše izvjestiteljice, mislim da idemo u krivom smjeru. Mislim, na početku izvješća vi ste i napisali da želite olakšati komercijalne aktivnosti na internetu. Mislim da ovo zakonodavstvo treba imati jednu drugu svrhu. To mora biti način zaštite privatnosti i treba olakšati osobama da budu na internetu i izravno budu zaštićene. Stoga ću e, uz pet različitih tema podnijeti amandmane kako bi poboljšale izvješće IMKOA. Općenito govoreći, mislim da je vrlo važno da imamo e, kao zadanu postavku privatnost, stoga je vrlo važno zatražiti od proizvođača softvera da pretraživači su opremljeni visokom razinom privatnosti od samog početka. Slažem se da građani, potrošači moraju moći donositi sami svoje odluke i birati, te ako žele nižu razinu zaštite i ta mogućnost im se treba pružiti, no od samog početka moramo im barem ponuditi visoku razinu zaštite. To je u interesu građana i moramo to imati na umu. Stoga ću podnijeti amandmane u tom smjeru. Također mislim da moramo razmotriti mogućnost zaštite djece koja su na internetu možemo li uvesti posebno visoku razinu zaštite djece. Razmotrit ću na koji način mogu podnijeti amandmane koji bi išli u tom smjeru. Također zanimljivo je da razgovaramo o toj temi u jednom drugom dosjeu, no mislim da bi trebalo biti moguće iznaći način zajedničkog pravnog lijeka za to cijelo područje ako poduzeća koja nude usluge online ne poštuju obveze zakonodavstva, moramo naći način da to sankcioniramo. Načini trekinga, praćenja koji se dopuštaju, kao što su, na primjer, u statističke svrhe, to je u redu, no prijedlog u vašem izvješću i u e, nacrtu komisije preširok. Trebali bismo suziti primjenu kolačića ili kukija u smislu praćenja. Ni ja ne znam kako, kako bismo to mogli učiniti. Imam vremena do sljedećeg tjedna. No, mislim da je iznimno bitno da omogućimo potrošačima da sami biraju. primjer ako želite ako žele pročitati neki članak na internetu, ako želite besplatno ga pročitati, morate, izloženi ste velikom broju oglasa, e, stoga ili će korisnici pročitati članak bez oglasa i platiti ili e, će biti izloženi oglasima. U svakom slučaju moramo korisnicima ponuditi taj izbor. No, u svakom slučaju voljeli smo razgovarati s vama u ime cijelog kluba SND-a. Znači, mi se vedete previše u susret komercijalnim aktivnostima industriji, a nedovoljnu pozornost poklanjate privatnosti građana, a ja bih željela da izvješće ide više u tom smjeru. Nadam se da ćemo uspjeti ostvariti kompromise i da ćemo moći utjecati na odbor koji je zadužen za ovo zakonodavstvo. Dajem riječ Danielu Daltonu koji je izvjestitelj u sjeni za ECR. Hvala i ja čestitam na izboru. Ovo je vrlo velik dosje Direktiva o e-privatnosti e, ima vrlo široko područje, primjer obuhvaća sve na internetu. Ja sam iznimno zabrinut prijedlogom komisije i mislim da prijedlozi e, i amandmani izvjestitelja pokušavaju riješiti te probleme predloga komisije. Mislim da je jedan od najproblematičnije pitanje usklađivanje sa općom uredbom o zaštiti podataka. Znamo da su osobni podaci u cijelosti zaštićeni tom uredbom, no ta opća uredba o zaštiti podataka neće niti stupiti na snagu sve do sljedeće godine. Stoga ono što me brine u prijedlogu komisije je to što oni su već priznali da je opća odbor zaštite podataka manjkava, još nije niti stupila na snagu. Moj prijedlog je da vidimo e, kada jednom stupi na snagu e, kako e, hoće li biti prihvatljiva ili ne, a onda ako se ispostavi da ne, onda ćemo ovom, ovom uredbom moći ukloniti te manjkavosti. Ima mnogo dobrih elemenata u ovom mišljenju isključuje se komunikacija business to business i business to machine, e, machine to machine. Ne znam čija privatnost bi se time bila, bi se mogla zaštititi. Uklanjanje razlike između kolačića prve i treće strane, to ima smisla. I e, odluke se prepuštaju krajnjem korisniku. Mislim da je to jako, jako dobro i podržao bih te izmjene. Što se tiče same srži najspornijeg e, područja, to je dakle da se pretraživići koriste kao gatekeeper. Mislim da to nije dobar pristup, jer to je nešto što pruža pogrešan izbor. E, korisnici moraju već u tom stadiju odlučiti hoće li dopustiti punu funkcionalnost, hoće li e, dopustiti pristup kolačićima ili će to ograničiti i ako to učine onda neće moći imati punu funkcionalnost na platformama koje posjećuju. Te onda moraju se ili vratiti na postavke, izmijeniti ih i dopustiti sve, iako zapravo to ne žele, ili moraju proći kroz različite platforme i aplikacije i njihove postupke svaki puta kada im žele pristupiti. Mislim da to nije pravi pristup ovoj instituciji. Moramo biti iskreni. Potrošači trenutno imaju izbor. Ako znaju što su kolačići, onda ih mogu izbrisati. Ako ne znaju što su kolačići, onda će se prihvatiti i Bolji pristup komisije bi bio da pokušaju educirati građane u smislu onoga što im već je na raspolaganju za zaštitu privatnosti. Ako prihvatimo predlog komisije, naći ćemo se u situaciji u kojoj nećemo imati nikakve slobodne aplikacije ili besplatne aplikacije na platformu i platforme na internetu, a ako se i plaća pretplata, E, i, i te platforme se subvencioniraju prihodima od oglašavanja. Dakle, mi ono što ćemo učiniti je povećati troškove svih e, web stranica koje se moraju plaćati i uklonit ćemo besplatne aplikacije. To će pomoći višim društvenim staležima, no ako ste siromašni ili mladi, nećete moći pristupiti tim platformama. Stoga sam ja na strani korisnika interneta a ne na strani bogataša koji će se to moći priuštiti. Stoga moje je mišljenje da se moramo vratiti na sam početak u smislu prijedloga komisije. Moramo naravno dalje surađivati s komisijom. Mislim da su rokovi još uvijek problematični, ali mislim da je vaše mišljenje dobar početak. Najprej hvala. Dan, sada sedite želi javiti za riječ u ime kolegice. Hvala predsjedateljice, žao mi je što kolegica ne može nazočiti ovom sastanku, morala isto mišljenju, isto vrijeme na ITRE-u predstaviti, tako da bi bilo dobro da se koordiniraju malo bolje odbori kako bi barem isti, kako barem isti dosije ne bi razmatrali u isto vrijeme na dva različita odbora. Kako god zahvaljuje izvijesti na radnom mišljenju slaže se izvjestiteljicom da u određenim područjima kao što je to mogućnost e, za procesiranje podataka kada je e, namjera e, sukladna sa GDPR-om je ok. Slaže se sa uklanjanjem šestomjesečnog podsjetnika jer bi to izazvalo veliku količinu notifikacija, obavijesti za konačne korisnike. Zabrinuta je za pristup izvjest za, u vezi sa brisanjem nekih odredbi koje e, po njenom mišljenju idu predaleko, kao što je na primjer članak 11. I to je jako zabrinjavajuće i e, što e, izvjestitelj proširuje nadležnost država članica za predloženo polje je već, nadležnost je već bila preširoka, sada se ovo još više povećava. kolekcija izražava također brigu glede korištenja ikona kada se po pitanju praćenja, mislim da to može biti kontraproduktivno i izazvati nelagodu kod e, naših surađana, boji se da e, će moći e, steći dojam da ih se prati i da ne mogu izaći iz toga, boji misli da bi bilo bolje izbrisati tu referencu i smanjiti tracking za potrebe statističkog obračunavanja, na primjer. I konačno, kolegica smatra da e, uredba o e-privatnosti mora, se, mora biti više tehnološki neutralna, na primjer pretraživači više neće biti jedini, e, u buduće jer će građani se više koristiti e, mrežne aplikacije i IoT uređaje. Također vjeruje da diferencijacija između treće strane i e, kolačića treće strane će biti sve manje relevantni u buduće i važno je napraviti razliku između kolačića temeljem njihovog utjecaja na privatnost i ona će uložiti amandmane u tom smislu. Hvala i kolegica se veseli suradnji s izvjestiteljicom i kolegama po pitanju ovog dosjea. Najpša hvala, Dita. Ja ovdje nemam imena izvjestelja u sjeni iz drugih klubova. Da li ovdje imamo još nekoga? Jeste li vi izvjestelji u sjeni? Da, izvolite, u ime zelenih onda. Najpša hvala i želim također čestitati na novom imenovanju predsjednice. Hvala osobi koja je izradila nacrt ovog dokumenta Evi Majdel i doista se nadam da ćemo moći ostvariti širok konsenzus eh, glede brojnih prijedloga koji su izneseni. Dakle, mislim da je važno odkloniti neke nesporazume. Evo, jedan od takvih nesporazuma, slažem se s gospodinom Daltonom, imamo već direktivu o e-privatnosti. Dakle, ovdje se ne govori uopće o provedbi GDPR-a, jednostavno ovu direktivu nije uzela u obzir e, komisija. Možemo žal zbog za tim, ali tome je tako. Dakle, što više nam bude vremena trebalo da ovu uredbu, da izradimo ovu uredbu e-privatnosti, više će nam, duže ćemo imati 28 e, standarda i, i imat ćemo i dalje jako fragmentirano tržište koje ide u suprotnom smjeru od neke uravnilovih odnosno jednake pravila za sve i pravne sigurnosti. Tako da se doista zalažem za što ranije e, usvajanje ove uredbe i drugo, drugi nesporazum koji, do kojeg je došlo jeste taj da je GDPR zadovoljavajući standard u ovom području, ali tome ne može biti tako, jer u telekomunikaciji se bavimo zaštom podataka kao temeljnim pravom, ali isto tako i povjerljivost i integritetu komunikacijskih sustava, tako da nam je doista potrebno imati konkretne standarde u ovom području i iz tog razloga upravo imamo taj odnos između opće zaštite podataka s jedne strane i onih konkretnih e, posebnih pravila koja E, specificiraju e, zaštitu podataka u sektoru telekomunikacije i zato kompatibilni pristup GDPR-a će se primjenjivati u ovom području. Jasno je da elektroničke komunikacijske usluge trebaju pratiti e, uredbu e- o e-privatnosti, ali isto tako i uredbu GDPR. Ne trebamo se pozivati na GDPR svaki put kada to želimo uključiti. Ako ne isključimo tu kompatibilnost, onda je to po automatizmu uključeno. Dakle, samo trebamo proći kroz ovo sve i vidjeti koje su nam odredbe potrebne ovdje. Mislim da ovdje ima jako dobrih eh, prijedloga. Naprimjer, primjer, govoriti o ovo što se kaže u članku 8. o web audience, jer nije potrebno da vidimo da se pravi diferencijacija između različitih načina procesuiranja podataka, no najčešće možemo um, poboljšati način na koji e, korisnici mogu dati svoje odobrenje. No vidimo ovdje i ovo što komisija predlaže, što nije jako negativno, jer kako bismo pojačali internetska mala i srednja poduzeća vizavi velikih platformi, možda nam od velike pomoći biti posredovanje pretraživača gdje se može e, podesiti neutralno podešavanje velikih ili malih e, usluga ili poduzeća kako to može još više pomoći malim i srednjim poduzećima. Dakle, ukoliko budem to mogao raditi e, pojedinačno, ručno na svom e, računalu. Dakle, moramo ponovno osmisliti zašto je se komisija odlučila na ovaj pristup. Trenutno pristup e, korištenja kolačića na web stranicama nije najljepši mogući. Mislim da bi bilo puno bolje da imamo mogućnost da e, za određenu stranicu to kažemo jednom kada idemo na nju, a ne svaki put kada e, se ide na neku mrežnu stranicu, da se to ponovno mora odobravati. Eto, to predlažem i također u članku 17. imamo pozitivan prijedlog koji se tiče sigurnosti, trebalo bi govoriti i o, o rizicima, a ne samo o incidentima, jer kada se radi o sigurnosti u ovom području i povjerljivosti i integritetu komunikacije moramo biti jako strogi. Općenito govoreći, želio bih reći da ne smijemo pasti iza razne zaštite e, direktive privatnosti režimu u vrijeme kada se sve više i više prati potrošače e, online i ne mislim da možemo opravdati e, to što Europska unija smanjuje svoje zahtjeve glede zaštite privatnosti. Eh, tako da mislim da moramo biti jako obazrivi i ne odbaciti sve one stvari koje su obuhvaćene u direktivi o e-privatnosti. Ne znači isto vremeno da moramo ići puno dalje od toga, ali ne mislim da bi trebalo biti prihvatljivo da se ide da se bude manje zahtjevan nego što je to ovaj tekst. Također slažem i s tim da se brzo djeluje, tako da se doista veselim suradnji s izvjestiteljem i drugim izvjestiteljima u sjeni. Najpša hvala. S obzirom nema drugih izvjestitelja u sjeni ovdje, predlažem da damo riječ Ani Mariji Horaca Bilt. Hvala Anlin i srdačno ti čestitam na imenovanju. Da, ja u potpunosti podržavam stav izvjestiteljice, to je pravi korak pravom smjeru. No, žela bih e, upozoriti na nešto. Mi ovdje imamo samo mišljenje. Da, Filipe već imamo direktivu o privatnosti, ali među međuvremenu smo imali digitalnu revoluciju, a cilj u odboru za unutarnje tržište jeste da potaknemo gospodarski digitalni rast i digitalno tržište. A ovdje se isuviše fokusiramo na privatnost i zaboravljamo da se ovdje radi o tržištu digitalnom za svako malo i srednje poduzeće diljem pod Europe. Time se bave kolačići i tu se radi naravno i o izboru i zaštiti potrošača. Dakle, treba napraviti razliku između funkcionalnih kukisa i e, marketinških. Dakle, radi se i o tome kako mala srednja poduzeća ne bi u potpunosti bila ovisna o Google. O tome se radi. Kao što smo rekli, već imamo e, uredbu o zaštiti, vidjeli smo kakva je to, koliko je to nanijelo štete e, poslovnom svijetu. Žao mi je, ali to je katastrofa za poslovni sektor. Evo, razgovarajte sa Business Europe nema sigurnosti. Evo, vi ste to napravili. Ja vam mogu reći, glasala sam protiv toga, Filip, jer je to bilo e, neuravnoteženo. Ovo nije uopće bilo e, izvješće unutarnjeg tržišta, već e, izvješće Libea i to je zabrinjavajuća stvar. Evo, ja naglas izražavam brigu tisuća malih poduzeća diljem Europe. Nema sigurnosti pravne sigurnosti, oni očajno traže smjernice što se tiče uredbe o zaštiti podataka, a to stupa na snagu kroz godinu dana. Je li ja imam riječ ili on ima riječ? Vi imate riječ, izvolite. Hvala najviše. Dakle, moja briga je sljedeća. U opasnosti smo da napravimo isto stvar, da napravimo izvješće u stilu Libera koje ima ogroman utjecaj na unutarnje tržište, gospodarski rast, digitalno jedinstveno tržište, mogućnost za naša poduzeća da se razvijaju prekogranično da zaštite potrošače. Mi ovdje upadamo u iste greške i druge stvari koje su rekli kolege jest da su potrošači već zaštićeni. Građani su već zaštićeni GDPR-om. Imamo uredbu koja s time bavi. Dakle, ovdje ne bismo trebali e, pretjerivati i ponavljati, kao što to Dita rekla, e, potrošači imaju pravo tražiti da se povuče odobrenje. Dakle, ja sam se im bavila kada sam e, bila vršitelj dužnosti predsjednika i surađivala s Libeom, koji su htjeli surađivati s nama i cilj je bio da vidimo kako izbjeći da upadnemo u problem e, poput onog koji smo imali e, sa uredbom o zaštiti podataka i hvala kolegici što je spomenula i zašto djece, jer tu imamo problem eh, gdje imamo u državama članicama pragove od 16 godina, a države članice su te koje mogu to fragmentirati i reći, fragmentirati unutarnje tržište umjesto da ga se harmonizira i doista se nadam da ćemo oko ove teme eh, koja se tiče djece moći iskoristiti ovaj dosje kako bismo pružili eh, zaštitu djeci. Hvala predsjednice. Hvala Marija Dita i vi ste htjeli nešto reći? Izvolite. Naša hvala predsjednice. Evo ja govorim e, u kajno ime, govorila sam kajno ime, ali želim i iznijeti u vlasto ime nekoliko komentara. Općenito govoreći slažem se s onim što sam rekla u kajno ime, no također bih e, žela izraziti zabrinutost koju je upravo Ana Marija spomenula, ali i Dan Dalton, e, a to se tiče roka za ovaj prijedlog i toga koji to utjecaj može imati na GDPR. Slažem se da se od ljudi ne treba tražiti da e, stalno daju odobrenje, jer tu se radi o tome da rezultat toga je samo da se klikne na gumba, a uopće se ne zna što se radi. A svi znamo da ništa nije besplatno. Dakle, ravnoteža je negdje druge. Dakle, tražiti odobrenje svakih šest mjeseci je pretjerano. Što se tiče brisanja, uklanjanja članka sedmog, nisam sigurna. Postoji razlika između prikupljanja meta podataka od strane eh, Kolačića ili eh, web sign pretraživanja. Kao izvjestiteljica u zakonu o telekomunikaciji, ja sam potpuno svjesna razlike u definicijama i izuzeće eh, razmjene podataka između strojeva, ovdje se radi o nečem drugom i poslovni sektor i individue mogu očekivati da kada se zaključi ovaj postupak, svi podaci prikupljeni ovim postupkom e, od strane posrednika trebaju biti izbrisani, bilo da se radi o telefonskim ili internet e, poduzećima. Što se tiče poljoprivrede, kao što se tiče o zakonu e, Telekoma, kada se radi o razmjeni podataka između machine to machine, molim vas da pazite gdje to treba uključiti u poljoprivrede. Jer ovdje doista govorimo o signalima, to jest o transmisiji koja samostalno funkcionira. Ovdje se ne govori o uslugama koje koriste te mreže. Dakle, ovo bi bilo, trebalo biti podvrgnuto sigurnosti, i svim mjerama koje stoje u direktivi i zakonu. Izgleda to, siguran sam da to nije potrebno u drugim eh, situacijama. Dakle, najljepša hvala i nadam se uspješnoj suradnji oko ovog dosija. Hvala Dita. Evo još par komentara od izvjestiteljice. Hvala izvjestiteljice, bit ću kratka. Najprije hvala svim izvjestiteljima u koji su danas nazočili ili na ovaj onaj način eh, predstavili svoje mišljenje. Jako je važno bilo sagledati i shvatiti njihove brige i njihove komentare u smislu unapređenja teksta. Doista mi se svidio čitav niz elemenata koji spomenuti koje nismo spomenuli u izvješću kao što mm, elementi poput e, dakle djece ili drugih e, ranjivih skupina, a istovremeno imamo i važnu temu, mislim da ima puno zajedničkih e, stavova između kluba zastupnika, tako da, se, da sam uvjeren da ćemo moći postaviti ravnotežu. Za mene je uvijek važno bilo eh, raditi Dakle, ne smijemo zaboraviti koje su nadležnosti, dakle, ovo je unutarnje tržište i zaštita potrošača, dakle, moramo eh, se, moramo imati tu smjernicu i tematsku smjernicu dakle, kojom se bavi naš odbor. To, je, to će za mene biti ključno, dakle, nadležnost našeg odbora. Ukoliko dopustite, ne znam da li imam vremena da još kažem par stvari. Imate još minutu. Kada se radi o razlici između Kovačića eh, i utjecaja na privatnost, to je nešto o čemu smo već govorili. Mislim da moramo biti obazrivi glede načina na koji ćemo eh, regulirati ovdje jer svaki europjanin danas se susreće s kolačićima i hvala na komentarima koji se pretraživača i gatekeeper rješenja. E, to uzimam u potpunosti u obzir i evo želim zaključiti samo e, da dvije obavijesti rok za amandmane 28. lipnja u 12 sati i namjeravamo održati sastanak izvještaja o sjeni u srpnju. I još jednom hvala svima i naravno i prije toga sam na raspolaganju za razgovor, moja vrata uvijek su otvorena. Hvala. Hvala. Evo, želim puno sreće. Ovdje se radi u utravnom postupku. Dobro, mislim da... Evo, dakle, rekla si... E, rok za amandmane je 28. lipnja u 12 sati i sada zaključujem ovu točku dnevnog reda i možemo preći na sljedeću točku. Tu se radi o javnom saslušanju o važnom dosijelu. Ovdje se radi o elektroničkoj kartici, o e-kartici europskih službi. S obzirom da imamo puno gostiju, ću na svoj maternji e, jezik nizozemski do kraja ovog saslušanja. Prije svega, želim pozdraviti naše goste. Panelisti su još uvijek e, u prostoriji, nisu došli ovdje do ovog stola, ali dok oni dolaze tu, želim pozdraviti sve one koji su u ovoj prostoriji i koji nas slušaju putem interneta. E, kao što znate, e, mi ovdje se nalazimo na odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i važno nam je da to unutarnje tržište dobro funkcionira, naročito kada govorimo o pružanju usluga. I u tom kontekstu smo i organizirali ovo javno saslušanje kako bismo razgovarali o prijedlogu Europske komisije o elektroničkoj kartici europskih službi. Dakle, ovdje imamo dva prijedloga. Najprije e, uredbu o uvođenju elektroničke kartice europskih službi, a također imamo i direktivu u kojoj se govori o administrativnim posljedicama korištenja elektroničke kartice usluga. E, gospodin Lokegarde i ja smo izvjestitelji za ovo područje, tako da ću odmah predaći riječ gospodinu Mortenu. Izvolite. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. Ja ću također govoriti e, na maternjem jeziku, e, jer znam da me slušaju i u Danskoj. Hvala vam još jednom što ste mi dali riječ. Veselim se ovom današnjem saslušanju. Radi se o vrlo složenom pitanju o kojem ćemo govoriti, a ovo je dosje koji je važan za sve nas i koji će imati posljedice za naš svakodnevni život, tako da moramo imati jasan pravni okvir. Kao što je rekla i predsjedavajuća, mi bismo htjeli svi imati e, dobro funkcionirajuće unutarnje tržište, ne želimo imati samo propise samo kako bismo ih imali, već oni moraju se i primijeniti. Zato smo htjeli pojasniti neke aspekte ovih propisa kako bismo pojednostavnili život život našim građanima. Dakle, ja sam suizvjestitelj, kao što je to rekla gospođa e, predsjedavajuća, pa vas sve molim da nam sasvim precizno kažete koje su prednosti i mane ovog predloga. E, jako se veselim o razmjeni mišljenja i nadam se da će to olakšati život pružateljima usluga koji žele e, pružati usluge prekogranično unutar Europske unije. Hvala Morten. Kao izvjestiteljica u ime kluba ECR ja ću reći nekoliko e, riječi. Mislim da to nije nikakva tajna da imamo još mnogo toga za učiniti kako bismo zajamčili slobodno pružanje usluga na unutarnjem tržištu. Mislim da trebamo inzistirati najprije na provedbi postojećeg zakonodavstva, naročito direktive o uslugama. Svi znamo da stvari sporo napreduju, ali mi ćemo se nastaviti boriti za dobro funkcioniranje unutarnje tržišta i kao što je Morten rekao, mi želimo imati ispravnu i dobru provedbu prije nego što e, počnemo usvajati nove zakonodavne akte, a to je moguće jedino ako postoji stvarna dodatna vrijednost novih akata. To je ono što me zanima danas u raspravi. Što mislite koje su to prednosti e, ove elektroničke e, kartice za pružanje usluga. Mislite li da e, će nam to pomoći ili ne? Morten je također rekao da tu postoje i određene nejasnoće, pa se nadam da ćemo moći svi zajedno o tome raspravljati i vidjeti je li ta e, e-kartica dobra za nas ili ne. Nadam se da će rasprava biti konstruktivna. Sigurna sam da ćemo postaviti i neka prilično delikatna pitanja o poteškoćama s kojima se suočavamo suočavamo, a, a nadam se da ćemo moći govoriti i o mogućim rješenjima kako bismo dali predlog prilagodbe ovog teksta i kako bismo na kraju imali kvalitetan tekst. Ja znam da je ovo dosta složena tema, ali e, znam također i da je ova rasprava važna za sve nas. Ne smijemo pocijeniti e, njenu važnost, a sada, bez daljnjeg odlaganja, bih htjela e, otvoriti prvi panel. E, mi ćemo u okviru ovog prvog panela govoriti o administrativnim i zakonskim preprekama koje postoje danas u sektoru pružanja usluga. E, Pozvali smo tri govornika koji će e, nam održati izlaganja u prvom panelu. Prije nego što im dam riječ, želim reći da imamo više govornika koji su predviđeni na ovom saslušanju, pa vas molim da ne prekoračite dato vrijeme od 5 do 7 minuta. Najprije ću dati riječ gospodinu Kasperu Ernestu, koji je e, međunarodni direktor Danske konfederacije poduzeća. Izvolite. Hvala najljepša. Zovem se Kasper Ernest e, i ja sam međunarodni direktor Danske konfederacije poduzeća. Mi smo neprofitna e, privatna organizacija i predstavljamo više od 70 tisuća tvrtki e, i imamo Mislim da je važno u ovom slučaju napomenuti da smo mi udruženje poslodavaca, znači da se bavimo kolektivnim pregovorima, kolektivnim sporazumima i predstavljamo one tvrtke koje su nadležne za kolektivno pregovaranje i kolektivne sporazume e, po danskom pravu. E, također imamo veliko iskustvo sa udrugama poslodavaca. Zašto smo mi danas ovdje? 70% europskog gospodarstva predstavlja pružanje usluga, samo 20% toga su prekogranične usluge. Mislimo da ne postoji dobra integracija na unutarnjem tržištu po ovom pitanju. Direktiva o uslugama možda nije u potpunosti primijenjena u svim državama članicama, to je jedan problem, ali također mi smatramo da ta direktiva nije nužno dovoljna. Reći ću zašto. E, e-kartica bi trebala ukinuti administrativne prepreke, ali ne i zakonodavne prepreke s kojima se suočavamo. Ja ću se vratiti na to također. Zašto smo tražili tu direktivu? Zato što će je to nešto što su tražile države članice. E, kako bi e, tvrtkama bilo jasnije što im je potrebno da bi e, dobile odobrenje poslovanja u drugim državama. Mi imamo sada samo jedno nadležno tijelo u državama članicama, dakle jedna jedinstvena kontaktna točka kako tvrtke ne bi morale tražiti odobrenje od raznoraznih e, e, nadležnih tijela. Mi smatramo da se na taj način smanjuje administrativna prepreka. To je jako dobro. Što se tiče prepreka vezanih uz prevod, danas često moramo prevoditi dokumente, e, moramo imati ovlašten prevod kako bi ti prevodi bili prihvaćeni u državama članicama, a u Danskoj je jako teško doći do takvih e, prevoda jer e, prevod e, ovlaštenog prevoditelja nije certificirana profesija u Danskoj pa je jako teško dati takvu E, vrstu dokumenta. Tehničke prepreke. Ako odete u općinu u e, Belgiji, ako želite nešto platiti, morate koristiti bank kontakta, ali e, ako vi ste vi iz Danske, nemate nužno bank kontakt, jer to ne postoji u Danskoj. Tako da se nalazite pred tehničkom preprekom. Takve vrste prepreka će biti riješene ovom e, direktivom. Zatim postoji načelo e, jednom za uvijek, to je nešto što također smanjuje administrativne prepreke za e, pružatelja usluga koji bi na taj način smanjio obveze koje mora ispuniti. Također kartica će se izdavati na dobrovoljnoj osnovi. Netko tko vrlo dobro primjenjuje direktivu o uslugama i ko već ima jedinstveno nadležno tijelo, e, njima će biti lakše e, izdavati ove kartice. Ako vi želite e, pružati usluge prekogranično, ali ako vam je za dobivanje dozvole potrebno E, da prođe godinu dana, to vama ne vredi. Zato se e, možemo zahvaliti postojanju ove e-kartice jer će se taj problem uskoro riješiti. E, veoma često ljudi misle da je situacija bolja drugdje kada govorimo o zakonodavnom pojednostavljenju. No, to nije uvijek tako. Mi danas se trebamo sredotočiti na smanjenje administrativnih prepreka za prekogranično poslovanje i nadamo se da ćemo u tome i uspjeti. E, mi vas samo molimo da se ne zaustavite na pola puta. Mislim da se svi slažemo da nećemo ponovno raspravljati o direktivi o uslugama. To nije nužno nećemo ponovno pokretati to pitanje. Mislim da se sada nalazimo na e, pravom putu. Dosta se govorilo o prevarama i moram reći da sa našeg gledišta trebamo iskoristiti ovu priliku za suzbijanje prijevara. Danas ako želite ići pružiti neke informacije e, državi e, koja vas prima morate donijeti fizički dokumente iz e, vaše matične države. A to je ponekad kao prvo jako teško, a kao drugo E, ponekad se e, ti dokumenti mogu i falsificirati. Ako se sve bude obavljalo e, digitalnim putem, onda je ta prijevara mnogo teža. Dakle, moramo raditi na suzbijanju, a ne na olakšavanju prijevara. Ja sam bio prije mjesec dana u Estoniji na veoma lijepom putu. Išli smo kroz Estoniju i razgovarali s ljudima i pitali što je s korupcijom i prevarama u Estoniji. I oni su nam svaki put odgovarali to zapravo ne postoji na administrativnoj razini jer je to nemoguće. Sve je, se radi digitalnim putem pa je i prevara onemogućena. I upravo zbog toga sam rekao ovo malo čas. I na kraju moramo reći i kakva je povezanost sa EPC-om E, dakle sa europskom strukovnom iskaznicom tu ne postoji veza jer e, je europska e-kartica namijenjena e, najviše tvrtkama. Što se tiče EPC-a, znamo da ne postoje prijevare, iako se u početku mislilo da će se to koristiti za prijevere, Znamo da se E, da je prihvaćanje ove iskaznice od strane e, stručnih ljudi bilo bolje nego što smo očekivali, tako da možemo reći da je ovo bilo jako pozitivno iskustvo. Hvala najljepša na vašem doprinosu, hvala vam što ste se držali dodijeljenog vremena, a sada predajem riječ gospođi e, Anjes Kurades Alebek, ona je načelnica odjela za međunarodna tržišta. Ana Marija možda ovo može bolje izgovoriti <laughs> nego ja, jer e, gospođa Anjes Kurade Salebek dolazi iz Švedske. Izvolite. Hvala najljepša. Ja sam zapravo načelnica odjela za unutarnje tržište, a ne međunarodno tržište. E, mi smo vladina agencija za trgovinu i unutarnje tržište. E, naš e, zadatak je da zajamčimo dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta i mi smo dakle nadležno tijelo za to u Švedskoj. E, kao takvi imamo više funkcija i kontaktnih točaka kao Solvit centar, kao i Centar za informacijski sustav unutarnjeg tržišta, E, i e, Centar za notifikacije. U našem mandatu je zajamčiti dobru i ispravnu provedbu europskih zakona u Švedskoj. Tako da imamo jako dobro e, iskustvo sa funkcioniranjem unutarnjeg tržišta u Švedskoj i suradnjom s drugim državama članicama što mi mislimo o e, europskoj e-kartici usluga? Mi znamo da se danas e, ljudi mogu kretati vrlo lako u Europskoj uniji, ali da je teško pružati usluge prekogranično i mislimo da bi ova e-kartica nam pomogla u tome, to bi pomoglo i gospodarskom rastu, ali jedan od preduvjeta za dobro funkcioniranje ove kartice je da se direktiva uslugama dobro primjenjuje u svim državama članicama. E, mi zato smatramo da se e, kroz e-karticu može povećati pružanje prekograničnih usluga u Europskoj uniji. Za sad iskustvo pružatelja usluga u Europskoj uniji je dosta komplicirano. Prema našem predlogu e, pružatelj usluga može zatražiti u matičnoj zemlji na svom jeziku zatražiti izdavanje europske e-kartice usluga i to na jedinstvenoj kontaktnoj kontaktnoj točki, e, što će nama pojednostavniti posao u Švedskoj. E, ali i drugima. Jedinstvena kontaktna točka je jako dobra jer će se na taj način bolje analizirati svi dosjei, neće biti pravnih praznina, a svi dokumenti će biti dostavljeni samo jednom u digitalnom obliku što će pojednostavniti e, posao i kontaktnoj točki i e, pružateljima usluga. Mislimo da će se na taj način poboljšati učinkovitost i smanjiti troškovi za sve. Budući da smo mi koordinator informacije informacijskog sustava unutarnjeg tržišta imamo jako dobro iskustvo e, po pitanju korištenja europske strukovne iskaznice. Kada se ona koristi na dobar način, onda e, je suradnja između nadležnih tijela mnogo bolja, naročito kada se radi o nadležnim tijelima koji koriste različite e, jezike. Dakle, Europska e-kartica usluga neće mijenjati odredbe direktive o uslugama, dakle tu postoje posebne E, uvjeti o odobrenjima za poslovanje, to se neće mijenjati, to će biti u skladu sa europskim postojećim propisima i zaista smatramo da e, to predstavlja e, dodatnu vrijednost, a ne samo pojednostavljivanje postupaka. Važna novina koja se uvodi karticom je da pružatelji usluga mogu zatražiti odobrenje za poslovanje u matičnoj zemlji, dakle na svom jeziku, E, i kada se identificira jedinstvena kontaktna točka, e, onda pružatelj usluga može lako zatražiti odobrenje, ne mora nužno tražiti tko je nadležna služba e, za izdavanje dozvola u zemlji u kojoj želi putovati. Dakle, administrativni postupak je pojednostavljen, a istovremeno E, matična zemlja također ima određenu nadležnost za donošenje odluka na svom teritoriju. E, danas je direktiva uslugama povezana sa imi om e, za komunikaciju između nadležnih tijela, ali pružatelj usluga ne može koristiti ovaj sustav. Još jedan pozitivan aspekt aspekt za članicu domaćina je da umjesto dobije dokumente na stranom jeziku, ta e, članica će dobiti dokumente koje je već provjerila matična država članica. Na taj način se će se pojednostavniti postupak i za članicu domaćina. E, preduvjet za informacijski sustav unutarnjeg tržišta je postojanje povjerenja između nadležnih tijela. Ako se direktiva uslugama ispravno primjeni, onda će se i riješiti e, preostali problemi na području pružana usluga. Naravno, postoje to i možda i dupliciranje sa europskom strukovnom iskaznicom. Mi ćemo pokušati izbjeći e, da postoje dvije kartice. To može postojati postati problem ako ste samozaposlena osoba i ako ste pokriveni sa obje direktive, ali općenito govoreći za nas najbolje jamstvo za uspjeh je to da države članice ovaj instrument shvate ozbiljno, e, primjene ispravno e, na nacionalnoj razini ovaj sustav, da provedba bude jasna, da nadležna tijela E, imaju e, relevantne resurse za dobro obavljanje svojih zadataka i da se sve to obavi u duhu dobre administrativne suradnje sa nadležnim tijelima e, članice domaćina. Hvala. Eh, Hvala lijepa na ovim izlaganjima. I sada je na redu gospodin Tibaut Weber on je tajnik konfederacije, Europske konfederacije sindikata. Izvolite, imate riječ. Ja predstavljam Europsku konfederaciju sindikata, e e, ETUG. 40 milijuna radnika u Europi obuhvaćamo iz 39 zemalja iz deset europskih sektorskih saveza sindikata. Ovo je za nas vrlo bitna tema za naše radnike. Posebno bih želio upozoriti na demonstracije, prosvjede koji se odvijaju izvan zgrade. E, oni prosvjeduju protiv uvođenja europske e-kartice. Prethodni govornici su rekli nešto što se već godinama govori. E, Europska konfederacija sindikata nema namjeru stati na putu e, glatkom i vešano funkcioniranju zajedničkog tržišta. Nediskriminacija da, no mi ne možemo tolerirati tržište koje stavlja tako veliki pritisak na nacionalne uredbe da oni dovode u pitanje nacionalne standarde. I mi vidimo da se to događa u ovom paketu. Načelo e, zemlje podrijetla je ispuštano iz direktive o uslugama. Nadamo se da nećemo morati ponovno prolaziti kroz tu raspravu, jer Europa nije onoliko staža koliko je bila. E-kartica koja nam se danas predstavlja na prvi pogled izgleda privlačno. Također, Europska kartica za usluge će omogućiti poduzećima da E, prolaze kroz administrativne formalnosti jednim klikom. I rečeno nam je da možemo imati i ovce i novce, jer prema komisiji prijedlog ne intervenira u mjere koje su na snazi u državama članicama, niti u prava radnika sukladno direktivi o upućivanju radnika. No, da li će e-kartica usluga e, pomoći ili odmoći. Čim postoje postoji nešto što sprečava kontrole u državama članicama i čim se e, socijalni standardi smatraju preprekama, vratit ćemo se na raspravu. Rizik uvođenja načela zemlje podrijetla je vrlo stvaran. E, sindikata smatra da to nije pitanje hoće li se dogoditi uopće, nego kada, kada će se dogoditi. To se može napraviti jednim amandmanom u ovom domu ili komisija to može napraviti u, na, u sljedećem stadiju. Pogledajte ekstenzivnu klauzulu o preispitivanju komisije u samom prijedlogu. Stoga e, mi smatramo da je e-kartica korisna u sadašnjem kontekstu, ali europski institucije se ne mogu kriti iza stručnih rasprava. Potpora radicima na unutarnjem tržištu se narušava i e, Europska organizacija sindikata e, bi e, bila zainteresirana za razvoj novog pristupa, za bolju primjenu prava zaštite radnika, radnog zakonodavstva i mi vam preporučujemo da posebnu pozornost posvetite potencijalnom učinku na samozaposlene osobe i upućene radnike. Od presudne važnosti da se svake interferencije uklone, posebice u svijetlu rasprave ponovne rasprave o direktivi upućenim radnicima i e, uvođenja direktive o prenošenju zakonodavstva. Također potencijalno ukidanje e, ove kartice, prekratki rokovi, neograničeno rok trajanja e, e-kartice, ovo načelo e, jednokratnog aktiviranja i načelo zemlje porijekla je također ono što je upitno. Završit ću time što ću reći da mi jesmo na vašem raspolaganju da detaljnije razgovaramo o manjkavostima, slabostima ovog prijedloga. Mi se ne želimo isključiti iz ovako važne rasprave, no upozoravamo da se ne sklopi sporazum pod svaku cijenu, jer ta cijena bi mogla biti previsoka. Hvala. Hvala lijepa. Sada smo čuli tri prezentacije u okviru prvog panela i sada bih rado dala riječ izvjestitelju Sjeni eh, Šamalu da reagira, no Imamo vrlo malo vremena na raspolaganju i imamo još jedan panel, stoga bih zamolila sve da se strogo pridržavaju vremena i da budu kratki i da postavljaju samo kratka e, pitanja panelistima. Ana Marija Kuraća Bild će dobiti prva riječ, ona je u sjeni za EPP. E, imamo odlične govornike danas u okviru ovog panela. Moja najveća nedoumica nakon što sam vas saslušala e, da ovaj prijedlog komisije, je li on dovoljan? Vi ste započeli vašu prezentaciju rekavši da ona uklanja administrativna opterećenja i da omogućuje prekogranični rast pružateljima usluga, ali da ne uklanja regulatorna opterećenja. E, stoga e, ne želimo ponovno otvarati raspravu o direktivi o uslugama. Ima mnogo problema u provedbi te direktive. Ovaj paket je pokušaj da se olakša državama članicama provođenje direktive o uslugama. Ako sada dodajemo novi postupak, ja se u cijelosti slažem s vama, to je nešto što je pozitivno jer time uklanjamo mnoge prepreke, ali ne uklanjamo ključnu prepreku. Dakle, to je kao još jedan dodatni postupak. Nije umjesto, već je dodatni. E, drago mi što ste rekli da EMI e e, funkcionira, ali ja sam bila zadužena u jednom savezu, u jednom posljednjem sazivu za njega. No pitanje je, smatrate li da država članice previše fragmentirano koriste taj instrument. Što vi mislite, da li funkcionira u Švedskoj samo ili je to općenito pravi instrument za paket o uslugama? Hvala. Moram Mortonu prijedati riječ. Izvoli. Ja bih želio zahvaliti govornicima na kratkim i preciznim prezentacijama. Čini se da je prijedlog prihvatljiv, no otvara i nova pitanja jedno od tih pitanja je uključivanje specifičnih sektora. Želio bih pitati panel, možete li elaborirati tu potrebu uključivanja konkretnih sektora, posebice osiguranje i građevinarstvo, jer ti sektori izgleda baš da nisu oduševljeni time da budu uključeni i Hvala Marton. I sada za SND. Jakon Sari. Ova europska e-kartica je e, prouzročila prilično veliki otpor na razini same baze. Čula sam od predstavnika građevinske industrije da je to nešto što neće uštedjeti novac i neće smanjiti birokraciju. U mnogim zemljama to tvrde. U Švedskoj, u nekim baltičkim zemljama postoje javno-privatna partnerstva koje se razvijaju i ona zasjenjuju ove staromodne ideje da na razini EU-a moramo imati strogo zakonodavstvo koje regulira sve pojedinosti u svakodnevnom životu. Željela bih zahvaliti e, gospođi iz Švedske na onomu što je rekla o Švedskoj i o drugim nordijskim zemljama, da javno-privatni sustav odlično funkcionira. Stoga se potrebno pitanje koja je dodana vrijednost uvođenja ove e-kartice u Švedskoj. Koje su koriste toga? Čula sam e, mnogo kritika o ovom prijedlogu. Neki ljudi smatraju da je to staromodna ideja i da je zapravo nešto što u današnje vrijeme ne odgovara samoj svrsi. Nesporno je da su namjere dobre, no konačni rezultat bi mogao biti u cijelosti oprečan. Hvala lijepa. I sada bih dala riječ zastupniku Rosatu koji je izvjestitelj za direktivu u ime EPP-a. Hvala lijepo. Zahvaljujem govornicima na iznošenju svojih stajališta. Želio bih reći da se slažem sa komentarima prethodnih kolega Ono što ovaj prijedlog čini je da on uistinu pojednostavljuje administrativne postupke i to u dva aspekta. Omogućuje pojednostavljenu aplikaciju za e-karticu na vlastitom jeziku i to na digitalni način, čime će se uštedjeti troškovi i smanjiti manevarski prostor za prijevare i zloporabu. No moram reći da neke kolege u parlamentu su bili razočarani pre malom ambicioznoš ovog prijedloga, jer glavni razlog za nedostatni razvoj eh, prekogranične trgovine uslugama u Europskoj uniji nije administrativna prepreka ili jezična prepreka, već regulatorne razlike i regulatorne prepreke. I u tom smislu ovaj prijedlog ne nudi nikakav napredak. To je posebice relevantno za građevinsku industriju, koji je jedan od dva sektora obuhvaćenih ovim prijedlogom. Za građevinske kompanije najveći problem su regulatorne prepreke i broj dva su upućeni radnici. I Kod oba elementa ovaj prijedlog ne nudi napredak. Stoga, iako uvažavam određene koristi u smislu e, postojanja jednog kontakta, digitalnog kontakta za mnoge procese, ali ako ćemo uvoditi novi zakonodavni akt u zakonodavstvo EU-a, i dodatno e, uređivati naš svakodnevni život, moramo biti sigurni da će ova nova, novi, propis generirati dodanu vrijednost za sada. Pružatelji usluga nisu uvjereni da će postojati dodana vrijednost. Još nešto e, nedovoljna jasnoća vezana uz kriterije i načine na koji će e, se e-kartica trenirati tretirati u zemlji domaćina u smislu prihvatljivosti, da li će e, nadležne vlasti moći odbiti od izdavanja kartice bez ikakvog objašnjenja. Dakle, tu ima mnogo diskrecijskih odluka i neizvjesnosti na strani pružatelja usluga. Stoga bih zamolio naše goste da to prokomentiraju. Hvala lijepa zastupnik, e, zastupniku Rozatiju na vašem doprinosu. Da li se još neki drugi zastupnici žele javiti za riječ? Ne, to nije slučaj, pa zato predlažem da panelisti dobe riječ kako bi odgovorili na ova pitanja. Molim vas da budete kratki. Ići ćemo redom kojim ste izlagali. Najprije ću dati riječ gospodinu Kasperu Ernestu. Molim vas da odgovorite na postavljena pitanja. Hvala lijepa. Mislim da je ovdje najzanimljivija tema, to jest pitanje jesmo li dovoljno ambiciozni. U cijelosti razumijem to pitanje i moram reći da sam i ja osjećam iznimno nesigurno. Mi kao e, organizacija poduzeća već godinama želimo promijeniti e, regulatorne aspekte, no više od polovice država članica za to nije zainteresirano. Ponekad mi se čini da čak i više od polovice ovog parlamenta nije za to zainteresirano i u određenoj mjeri umjesto da i dalje tako visimo u zraku, e, prihvaćamo tu situaciju, možemo razgovarati o razini ambicije, no ja bih se sada želio ući u područje koje nije ograđeno i e, uživati u tom području. Dakle, nema nikakvih kontrola danas koje bi države domaćini mogle provoditi u odnosu na e-karticu. Mislim da ovaj argument nije dobar, moramo pronaći pravu ravnotežu. Ako, ako vam treba nešto što moramo modificirati, mi nismo zainteresirani, prihvatili smo da je to takva situacija, prihvatili smo da je to ono što moramo napraviti kako bismo napredovali nadam i mi vjerujemo da ćemo e, moći nešto promijeniti. U Francuskoj je potreban certifikat moralnosti, u Danskoj taj certifikat nešto što javne vlasti potpisuju u nadležnim tijelima u Danskoj će vam reći ne možemo izdati certifikat moralnosti. Mi kao gospodarska komora smo to istražili i ispostavilo se da vam susjed može potpisati certifikat moralnosti, i, ali Danci to nisu znali i na posljedku smo i mi to potpisali. To su e, sitnice koje nas zaustavljaju trebali bismo se pozabaviti većim stvarima. Unutarnje tržište je ocean, sitnica, vi to znate, vi, njima, vi njih regulirate. E, trebali bismo početi mijenjati taj sitne stvari. A što se tiče samih sektora, osiguranje nije sektor koji je uključen sam po sebi, već će biti reguliran postupno. Što se tiče građevinarstva, ja ne zastupam građevinarce. Ako oni ne žele biti uključeni, mislimo da bi to i za njih mogli imati koristi kao EPC, e, kao e, europska strukovna iskaznica, no mislim da bi e, oni bili zadovoljni ovim prijedlogom i da bi ga doživjeli kao korakom unaprijed. Što se tiče javno-privatnog partnerstva, on može biti vrlo koristan, no e, što se tiče manjih sektora, e, ne rješavaju problem malih i srednjih poduzeća, već kontrola koje se ne mogu proširiti na cijelu Europsku uniju. To stoga nije fiksno rješenje, moram reći, ovo je poboljšanje u odnosu na ono što postoji danas. Danas moramo slati eh, telefaksom papire njemačkim vlastima. I ja bih želio da smo u drugoj stadiji u Europi, danas ali nismo, nažalost. Hvala. Gospodin Albek, želite još nešto reći? Da. Mislim da na određen način ne smijemo sve mješati. Imamo odlične alate na unutarnjem tržištu i ako imamo prepreke, imamo za to Solvit. Nadam da svi ovdje znaju što je Solvit. To je mjesto gdje se građani i poslovni sektor e, mogu obratiti kada misle da neke vlasti ne poštuju njihova prava. stvarno se takva da je jako malo predmeta koji uključuje poslovni sektor u Solvitu, a većina se tiče usluga. I Solvit ima jako visoku stopu riješenih predmeta za u predmetima koji uključuju poslovni sektor. Dakle, ne smijemo sve miješati. Imamo još jedan dobar e, alat koji je relevantan u ovoj situaciji, a to je obvezno ovim zahtjevima što je sukladno sa e, direktivom o uslugama. Žao mi je što moram reći, ali neke države članice, kako je ovaj sustav notifikacije e, napravljen, e, neke države članice nisu uputile niti jednu jedinu, jedan jedini zahtjev. Dakle, postoje neki alati kako bi se prevazišlo te prepreke, ali naravno moramo se postarati da svi poštujemo obveze koje smo preuzeli, komisija mora odigrati svoj dio uloge jer je ona čuva, čuvar temeljnih ugovora moraju se postarati da države članice prate te obveze. Za nas je ova usluga elektronske kartice i nešto što se tiče pojednostavljenja, ali to nije zanemariva stvar. Imamo unutarnje tržište, imamo nacionalni odbor, trgovinski odbor, imamo poduzeća koja se pitaju koja su njihova prava u okviru ove direktive. Dobili smo nebrojene mailove, pozive, poduzeća koja ne znaju koma se obratiti. Mislim da će to biti jako važno, ali to će biti dijelom, dakle, dio pojednostavljivanja ovog kompleksnog postupka, ali ne mislim da je razumno reći si, e, eh, evo sad imamo novi alat koji će riješiti sve isuviše je opasno tako razmišljati, već trebamo se postarati da e, poštujemo obveze i da koristimo alate koji su nam na raspolaganju. Dakle, slažem se da se trebaju riješiti mali problem, jer e, puno malih problema mogu na kraju se nagomilati i pretvoriti u ogroman problem, ukoliko se radi o problemima, naravno. Hvala. A zaključno dajem riječ gospodinu Weberu, ako možete reagirati na različita izlaganja. Evo ja ću govoriti francuski. Što se tiče vašeg pitanja o sektorima, molim vas da se obratite samim sektorima koji će se moći izraziti na sljedećem panelom i koji mnogi od njih nisu ni tražili u elektroničku karticu i našli su se u situaciji kada je napravljen taj prijedlog E, koja, koja se nije svidjela, ali ukupne primjedbe i kritike koje su iznijeli uopće e, nije uzela u obzir komisija. I počeo trenutka kada je prva, prvi sektor i partneri prvog sektora e, kada su uputili kritiku na neku inicijativu koju nisu tražili, onda se možemo pitati čemu to sve. Što se tiče kontrole, da, instrument kao takav kakav je predviđen na papiru, kaže da poduzeće pružanja usluga su upućena postupku kontrole koji postoje. No, ja to ponavljam kada gledamo sadržave kartice, ako gledamo rokove koji su iznimno kratki za dodjelu te karte uslugama, razgovarali smo sa određenim upravama, zemljama, pošiljateljima, zemljama, primateljima radnika, dakle razgovarali smo o njima, njihovim mogućnostima da e, ocjene valjenost dodjele te kartice, to će biti jako ograničena mogućnost tim prije, jednom kada se validira ta kartica i dodjeli, onda ona ima neodređeno E, neodređen rok trajanja, onda više nema mogućnosti kontrole, jer ne omogućuje vlastima čak ni ažuriranje informacija, a u ovo vrijeme u kojem živimo, taj instrument koji je digitalni i kaže da korespondira s realnošću poduzeća danas, ne, to nije istina. Stvarnost je takva da se jako brzo mijenja i u poduzećima i e, to što nadzorna tijela ne mogu tražiti ažuriranje toga, to predstavlja ogroman problem. želim se nadovezati na ovo što ste malo prije rekli glede cilja ovog prijedloga. Ja sam pozitivno iznenađen eh, kada čujem da ova kartica može omogućiti da se bori protiv prijevare no to uopće nije u e, ciljevima koje je predstavila komisija. Nikad nam nije rekla da je ta kartica napravljena kako bi se borilo protiv e, poduzeća, e, tih poduzeća i prijevare. I mislim da je vrijeme da, da komisija prestane govoriti da što se tiče socijalnog aspekta imamo socijalni stup i direktivu o upućenim radnicima, a s druge strane se nastavlja raditi kao da se ništa nije dogodilo na politici unutarnjeg tržišta. Možda komisija i možda i ovaj odbor mogu biti ambiciozniji glede drugih prijedloga baveći se pravim problemima koje proživljavaju ne samo radničke organizacije, već i građani glede ograničenja prijevare, ograničenja tržišta i fiktivnih poduzeća, što se toga svega tiče, treba još razgovarati. Hvala na ovom javljanju. Primijetila sam da se prvi govornik nije složio s vama. To sam vidjela, tako da mu predlažem da se kratko javi za riječ. Ispričavam se, ali samo e, razjašnjenja radi. E, kažete da karca je neograničena, ali tako i s većinom dokumenta. Dakle, ne možemo reći tako što to se ne tiče samo ove kartice. Kao drugo, možete bilo kojem trenutku otići na gradilište i provjeriti što se nalazi u elektronskoj kartici i ako, da li je to ispravno. Ako nije ispravno, onda je to odgovornost poslodavca i karta se može opozvati u svakom trenutku. Dakle, svaka nacionalna, nacionalno nadležno tijelo e, ima prevagu u svakom trenutku. Dakle, ne postoji ništa što ne može napraviti, što se, što, to, to se jako lako može napraviti i, i to je obveza našeg poslovnog sektora i naših poslodavaca da imaju svoje informacije e, ažurirane. Ne možete ne možemo kukati i govoriti da je na vlastima da ažuriraju svoje dokumente. To je ok. Hvala. Mislim da sada možemo prijeći na drugu raspravu koja će nam omogućiti da dublje uđemo u detalje različitih prijedloga komisije i to ćemo kritički sagledati. Pozvali smo četiri govornika u ovom drugom panelu i njih ću zamoliti da se drže e, sedam minuta. Prvi je gospodin Lobrano iz Business Europe. Izvolite.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 Euh, bonjour à tous. Euh, d'abord... Euh, Dobar dan svima. Želim se zahvaliti e, predsjednici ovog odbora koja nas je pozvala na ovu raspravu i koristimo u priliku da ju čestitam na njezinom imenovanju na mjesto predsjednice odbora IMKO. E, Ser France je e, federacija koju možda još uvijek ne poznajete, ali radi se o e, federaciji udruga. Ja sam na čelu te mreže. Radi se o tvrtkama koje svugdje na teritoriju mogu se udruživati, dakle mogu postati članovi udruge, a e, to učlanjivanje im omogućuje pristup određenim uslugama, naročito računovodstvenim uslugama, po veoma povoljnim i konkurentnim cijenama, a radi se o visoko kvalitetnim uslugama. Sva sredstva, financijska i ljudstva, se ulažu u ovu službu koja je na raspolaganju našim članovima. E, dakle, nama se ne isplaćuju nikakve dividende, sve ono što radimo se radi u interesu e, poduzeća. To je jako važno jer ta razlika vam pokazuje da e, mi nismo ustrojeni po tradicionalnom modelu. Koje usluge pružamo? usluge, konzultatske usluge, pravne usluge, porezne usluge, pitanja okoliša također i jedan drugi dio našeg aktivnosti su računovodstvene usluge. E, sve to je namijenjeno e, vrlo malim poduzećima i malim i srednjim poduzećima kao i samostalnim profesijama kojih e, ima mnogo u Francuskoj i izvan Francuske. Mi postojimo već 60 e, godina, dakle mi smo jedna mlada udruga, imamo više od 60 e, e, tisuća klijenata, a ostvarujemo promet od 770 milijuna eura. Mi smo se usredotočili na poslovanje ovlaštenih računovođa u Francuskoj i osvrnuli smo se na njihove probleme pitanja eh, po pitanju fiskalnih eh, obveza, eh, socijalnih obveza i primijetili smo da postoji mm, nejednakost po pitanju prihvaćanja udruga računovodstvenih i konzultatskih usluga. Mi smo dakle pravna osoba ali e, nemamo pravo e, imati e, većinu, na primjer, kapitala u određenim računovodstvenim tvrtkama prema francuskom zakonu. To je diskriminacija koja je stvorila francusko zakonodavstvo i koje u povlašten položaj stavlja ovlaštene računovođe koji rade samostalno. Još nešto bi se trebalo učiniti kako bi se poboljšala aktivnost e, ovlaštenih računovođa. Radi se o e, kvalifikacijama. Ne možemo imati samo jednu diplomu kao što je to slučaj u Francuskoj. E, I s druge strane pravila upravljanja i konzultatskih usluga koje su zastarile. Dakle, radi se o tome da se traži da jedan ovlašteni računovođa E, treba upravljati e, sa nekoliko suradnika koji su zaduženi za računovodstvene knjige određenog poduzeća. Dakle, to su sve teme e, o kojima trebamo raspravljati kako bismo omogućili dobro poslovanje ovlaštenih računovođa u Francuskoj, a to će biti od koristi i drugim državama članicama, e, jer će onda i e, vaši ovlašteni računovođe moći obavljati svoju aktivnost na teritoriji Francuske. a zato je potrebno ukinuti prepreke koje se sada nalaze na europskom tržištu. Europska e-kartica usluga je zanimljiva i može predstavljati e, instrument e, za usklađivanje pravila u Europskoj uniji. U mnogim područjima kaskamo za usklađivanjem e, pravila i primjenom tih usklađenih pravila. Zato smatramo da ova europska e-kartica usluga možda nije savršena, kao što je tu rečeno maločas, ali je to e, prvi korak. I vidjeli smo kakve su reakcije kolega na ovom sastanku. Vidjeli smo da si postavljamo veoma zanimljiva pitanja i mislim da trebamo pronaći ravnotežu kako bismo omogućili e, slobodno pružanje usluga u cijeloj Europskoj uniji, ali istovremeno kako bismo zahtijevali e, visoku razinu kvalitete i certificiranja u određenim sektorima. Dakle, slažemo se s pojednostavljivanjem, to je važno, slažemo se sa e, digitalnim e, dostavljanjem dokumenata, ali ne smijemo zaboraviti da za svaki sektor poslovanja postoje i deontološki aspekti koje moramo uzeti u obzir, dakle moramo utvrditi kriterije i e, određene e, stručne kvalifikacije koje ne smijemo zaboraviti. U europskoj e, e-kartici usluga moraju postojati odredbe o deontologiji i odredbe o stručnim E, izobrazbama u Europskoj uniji. Što se tiče kvalifikacija ili pravila upravljanja ili pristupa e, udruga računovodstvenih i konzultatskih e, usluga, svi mi moramo ispuniti dakle ove uvjete koji moraju biti na najvišoj razini. Moramo raditi na tržištu i moramo imati povjerenja jedni u druge. To je smisao svih ovih reformi. Ne moramo stvarati novo zakonodavstvo samo kako bismo ga stvorili, već moramo stvoriti zakonodavstvo koje će e, nam omogućiti da imamo povjerenje u odnosu na vlasti i u, u odnosu na E, naše klijente. Na vidljivost koja postoji o našoj profesiji mora biti održiva. Dakle, tu nam je potrebna deontologija i stručna izobrazba i jasna europska pravila koja će jamčiti e, usklađenost na europskoj i nacionalnoj razini. Upravo iz tog razloga mi smatramo da ovaj paket o uslugama ima za cilj e, usavršiti pravila imajući na umu da je europska je kartica usluga samo prvi korak e, poboljšanja situacije. To će nam omogućiti da otvorimo nova radna mjesta, ostvarimo e, bolji gospodarski rast, da uskladimo sektorska pravila kako bismo zajamčili da u Europskoj uniji kada se ta pravila poštuju onda je lakše kretanje stručnjaka iz jedne države članice u drugu i to će nam također pomoći u ostvarivanju gospodarskog rasta digitalnog sektora koje nam je potrebno. Hvala najljepša gospodine Kliko. I posljednji izvjestitelj u ovom panelu je e, odnosno govornik je gospodin Nikola Žanmar koji je odgovorna osoba u tvrtci Insurance Europe. Hvala vam najljepša što ste mi pružili priliku da sudjelujem na ovom današnjem e, sastanku. E, mi smo dakle udruga koja predstavlja 95% europskog tržišta osiguranja za premije. Ovdje bih, ovdje bih htio naglasiti tri stvari. Najprije se ne slažem sa e, Europskom komisijom da je osiguranje prepreka za prekogranično pružanje usluga u Europskoj uniji. Jer e, to je nešto što je dovelo do uključenja odredbi o osiguranju u direktivu o uslugama, ali nije nam jasno na čemu Europska komisija temelji te pretpostavke, jer Europska komisija nije dala konkretne primjere kako bi e, objasnila ovu pretpostavku. Europska komisija također nije dala dokaz da osiguranje onda predstavlja e, prepreku. E, osiguranja postoje u Europskoj uniji i e, pružatelji usluga mogu zatražiti osiguranje ili preko e, samog, same osiguravačke kuće ili preko određenog posrednika. Police osiguranja se mogu izdavati na lokalnoj razini ili nekoj drugoj razini. To nas dovodi do druge točke. Mi smatramo da e, našim potrošačima ova europska kartica ne bi pomogla u poslovanju e, u Europskoj uniji. Reći ću e, zašto. Svrnut se na tri aspekta. Prvi je zahtjev za osiguravačke kuće da e, predaju certifikat o osiguranju. Cilj ove mjere je pomoći e, državi e, članici domaćinu da provjeri da taj pružatelj usluga ima osiguranje koje je prikladno zahtjevima tržišta članice države članice domaćine, No, međutim, to nije moguće jer postoje razlike između individualnih polica i država članica, što znači da usklađeni certifikat ne bi bio od pomoći državi članici domaćinu. Budući da postoje značajne razlike, razviti e, usklađen certifikat za sve poslovne sektore i sve države članice bi bilo nemoguće uz to uvesti novu razinu certifikata ne bi e, uzelo u obzir nacionalne certifikate koji postoje na nacionalnoj razini, naročito u specifičnim sektorima. Zato se, se, u članku 11. govori o ovim odredbama i svaka država članica domaćin treba procijeniti rizik e, poslovanja tvrtke koja dolazi poslovati u njezinoj državi. A e, također mi možemo pružiti policu osiguranja e, svakoj tvrtci koja to zatraži. pružatelj usluga koji dobije osiguranje u jednoj državi članici e, će imati ograničeno osiguranje u drugoj državi članici zbog toga što postoje razlike u policama osiguranja unutar Europske unije. Dakle, moramo uzeti u obzir lokalne okolnosti kako bismo izračunali e, kolika premija će se e, isplaćivati za određeno osiguranje. U članku 12. postoji obveza za osiguravačke kuće da uzmu u obzir prethodna osiguranja pružatelja usluga za izdavanje nove police. I ovim se e, oduzima sloboda osiguravačkim kućama za utvrđivanje e, polica osiguranje. Usprkos e, vrlo ograničavajuće vrijednosti za tvrtke koje žele prekogranično poslovati, ovo, ovaj prijedlog bi bilo jako teško primijeniti u praksi. I informatički sustavi bi morali imati e, novi oblik, morali bismo imati posebne postupke za prikupljanje informacija i te troškove bi na kraju morali plaćati naši e, klijenti e, kroz plaćanje osiguranja. Tu mogu postojati i druge posljedice. Neki o, E, neke osiguravačka kuće jednostavno ne bi imale dovoljno sredstava za primjenu ovog novog sustava i ne bi morale e, pružati, ne bi mogle više pružati ove profesionalne police osiguranja. Zato mi smatramo e, da postoje dvojbe glede prijedloga o europskoj e-kartici usluga Ovaj predlog je za nas zabrinjavajući jer odredbe o osiguranju odgovaraju na problem koji nije e, prikladno e, e, postavljen. Ovo ne bi pomoglo E, državama članicama domaćinu da e, procjeni usklađenost sa odredbama o osiguranju iz matične države. I na kraju postojalo bi e, veoma visoki troškovi za primjenu ovih odredbi. Hvala najljepša. Hvala najljepša gospodinu Nikolasu Žanmaru na ovom e, izlaganju. Ja bih sada najprije predala riječ e, gospodinu Mortenu Lokigartu koji je izvjestitelj za direktivu, da vidimo ima li on nekih pitanja koje želi postaviti. Hvala najljepša na ovim e, vrlo dobrim izlaganjima. Imam dva pitanja koja želim postaviti govornicima ovog panela. Prvo se tiče činjenice da se radi o dobrovoljnom sustavu. Meni se čini da e, mnoge bojazne o kojima smo govorili ovdje e, proizlaze iz činjenice da se radi o dobrovoljnom sustavi. Pa evo, ako mi možete nešto više o tome reći, e, zašto to predstavlja toliki problem za vas? a e, želim uputiti pitanje gospodinu Pecotu. Budući da ste vi rekli da je vaše poslovanje po prirodi prekogranično i da ste već sami utvrdili raznorazne prepreke s kojima se suočavate, dali ste nekoliko primjera za to. E, da li bi sustav kao što je e-kartica usluga mogla pružiti određena pojašnjenja i transparentnost koja je važna svima? E, vama. Možda bi na taj način riješili neke probleme s kojima se vi suočavate, naročito pitanje stranih radnika i tako dalje. I koja bi bila alternativa ako se vi već suočavate sa svim tim izazovima u prekograničnom poslovanju? Zar ne bismo mogli riješiti neke od tih e, e, prepreka sa e-karticom, ako ne, što predlažete kao alternativu? Hvala najljepša Mortenu. Izvjestitelj u, sjeni za uredbu, gospođa Ana Marija, izvolite. Ja se želim vratiti na pitanja koja su postavljena i ranije. Koliko sam ja shvatila, vi kažete da to nije dovoljno dobro, ali situacija u državama članicama je svakako e, beznatežna, pa onda želite nastaviti tražiti e, dalje umjesto da prihvatite ovo što bi možda nam omogućilo da pomognemo poboljšanju situacije. Kada kažete da se područje primjene proširilo, ne znam na što točno mislite, pa nam možete to možda pojasniti. A čuli smo isto tako da ste rekli da je minimalan pristup bolji nego nikakav pristup. Pitam se s kakvim e, regulatornim pitanjima se najviše suočavate, e, koje najviše ugrožavaju vaše poslovanje i e, što se promijenilo sa direktivom o uslugama koja, kao što ste i vi rekli, nije na najbolji način primijenjena u svim državama članicama. E, također, e, vi ste zatražili više informacija o e-kartici. Ne znam koje vam informacije nužno još trebaju i kakva je veza između europske e-kartice usluga i europske strukovne iskaznice. Neki kažu da se tu radi o preklapanju, o dupliciranju, pa to treba pojasniti. Ja želim postaviti i pitanje o ulozi informacijskog sustava unutarnjeg tržišta. Mislite li da će se to moći primjenjivati na e, dosljedan, usklažen i učinkovit način u cijeloj Europi? Hvala. Hvala, Ana Marija. Gospođa e, Jakon Sari, e, jeste li imali neko pitanje? Imate li vi možda pitanja kao izvjestitelj u sjeni? Voisin vielä kysyä sen, mitä aikaisemminkin kysyin, en oikein saanut vastausta siitä. Više manje ću ponoviti pitanje, ali zapravo nisam dobila odgovor na svoje pitanje. Koja je dodana vrijednost svega ovoga? Uzmimo primjer Švedske jer mislim da je vrlo bitno da ostanemo konkretni, specifični. Čini se da neki stručnjaci tvrde da ovo predstavlja dodatnu priliku za zloporabu, a neki tvrde da će spriječiti zloporabu. Dakle, što je istina? postoji problem sa podacima koji postoji, koji zastarijevaju nakon roka od dva tjedna, koji je vrlo kratak, to povećava mogućnost zloporabe. Drugi izvjestitelji u sjeni nisu trenutno prisutni, pa onda dajem riječ Vezini Razer za SND. Najpša hvala. E, čini mi se da u ovom saslušanju nedostaje nedostaje neki dionici koji su tučnog značaja ipak, tako da mi je to malo problematično. I ovdje se zataška pravo pitanje, a pravo pitanje je sljedeće. Govori se o provedbi o direktivi o pružanju usluga. Što ta direktiva radi? Uspostavlja ravnotežu, valjanu pravu ravnotežu između potrebe olakšanja rada poduzeća preko graničnog govoreći. Isto tako su tu i pružaju sredstva E, mogućnost za države članice kako ispoštovati neka pravila i ciljevi su jasni, to su imperativni ciljevi poštovanja općeg interesa. Dakle, e, ravnoteža između podrške gospodarskoj aktivnosti, a istovremeno i potvrda onoga što je od općeg, od općeg interesa i stavlja se na raspolaganju sredstva e, državnoj upravi da se ispoštuju pravila. Ja bih rado htjela čuti upravo uprave predstavnike država članica Evo Tijana Mareja, dovodiš ih u pitanje, često to često pravom, ali i, oni imaju svoju ulogu, a o tome se radi. Dakle, ovdje uspostavljamo neka, e, stavljamo na raspolaganje neke alate koji će omogućiti da se ispoštuju je, opći interes. Dakle, kako to funkcionira, koji je njihov stav? I moje pitanje više upućuje komisiji, jer e, tražilo se u okviru direktive o uslugama neki broj usluga i misli se na jedinstvo referentno polje. E, jedinstveno referentno mjesto koje neke zemlje nisu provele, druge jesu. U Francuskoj evo imate ekipu od šest osoba koje permanentno stalno rade na tom projektu, to je više milijuna eura ulaganja e, koji su uloženi od kraja e, transpozicije direktive kako bi spružila ta usluga e, poduzećima. Međutim, e, to, tu uslugu ne promovira komisija, i komisija se nije postarala da se to radi svugdje u Europi, a to je opet obveza država članica, ali na komisije da se postara države članice valjano poštuju svoje obveze. I meni je nekako teško da se nakon nekoliko godina kaže, evo vi ste to uradili, vi to niste uradili, ali nema veze, sve ćemo to baciti u koš. Pa svaka čast. Što se tiče učinkovitosti u e, razbacivanju javnim sredstvima, Mislim da i države članice imaju pravo postaviti si pitanje oko toga. I evo ga, odjednom uspostavljamo neki novi sustav i sve će super funkcionirati. Dakle, uzimamo stari sustav, bacamo ga u smeće, sada ćemo uspostaviti novi i zato što je novo, on će bolje funkcionirati od prethodnog. Pa ja bih htjela čuti kako, kako se može zajamčiti da će se sada napraviti ono što se nije prethodno napravilo, a da to je da sve države ispoštuju pravila. A ovdje evo, imamo i problem funkcioniranja, na to ću sada preći. Tu se radi o kombiniranju općeg interesa sa olakšavanju rada i funkcioniranja poduzeća. Dobro, odlično, no kada se govori o, samom pojednostavljivanju, ne znam da li su kolege vidjele što je IMI, jer eh, kada govorimo o učinkovitom eh, informacijskom sustavu za unutarnje tržište, ima i boljih stvari, jednostavnijih i što se tiče eh, administracije i poduzeća, mislim da ovo nije najjednostavniji i najbolji alat, ali načelno govoreći šta je ta e-kartica? Dakle, tu se radi mogućnost države podrijekla e, da ima prerogative države domaćina koja e, prikuplja dokumente i izdaje karticu. Aktivnost se izdaje u državi primatelju sukladno sa općim interesima, ali to su pravila koje je odradila, e, izdala država koja prima radnike. Dakle, kako hoćete konkretno da se ispoštuju ta pravila koja su jamac jednakosti, e, lojalne konkurencije i harmoničnog funkcioniranja gospodarske aktivnosti znamo, što može izazvati socijalni dumping i narušavanje tržišnog natjecanja. Dakle, to je to su problemi u EU. Dakle, molim vas, nemojmo ići u smjeru pogoršanja tih e, e, uvjeta rada, stavimo sve na istu razinu i dajmo mogućnost ljudima da rade e, poštujući svoje prerogative, ali i poštujući ih. Hvala lijepa. Mislim da je najveći dio vaših pitanja bio odgovoren već od strane posljednjeg panelista, Jana Marija bi željela nešto reći prije no što damo riječ drugim zastupnicima. Hvala, Anli. E, draga Viržini, samo sam htjela reći sljedeće. Dakle, e, ovdje imamo predstavnika države članice Švedske. Dakle, države članice su zastupljene. Drugi kolega se bavi upravljanjem e, unutarnjih tržišta, to je jedinstveno referentno mjesto, dakle tu se ne radi o privatnom ili trgovinskom tijelu. Kao drugo, htjela sam reći i to da e-kartica, kao što je to i ranije rečeno, ni na koji način ne narušava ili umanjuje, uskraćuje pune ovlasti država članica da regulira ili deregulira određene usluge. Dakle, e-kartica ima za cilj mogućnost komuniciranja država članica, a ne da se regulira taj sektor e, usluga. Mislim da je to važno razjasniti. Hvala. Wel, dan geef ik nu graag het woord aan uh, Mark Tarabella. Eh. Hvala lijepa. Marku Tarabella sada dajemo riječ. Evo, ja želim sve umjeriti. Znate li koji je nadimak e-kartice na vijeću? Empty card, dakle prazna kartica. Eto, to je nadimak koji su je dali. I evo, čuo sam ljude s terena, gospodin Petzold, za fjek, tu je i gospodin Kliko za Sir Franz koji kojem je trebalo dosta vremena da kaže jasno ono što je htio reći, ali poštovanje e, stručnih e, kvalifikacija je od ključnog značaja za kvalifikaciju i za jamčenje kakvoće usluge. No tu je i gospodin Žamar e, u ime Frans, Business Europe, e, to su ljudi s terena i koji su svi izrazili svoje nezadovoljstvo e-karticom, jer prema njihovim riječima ona ne rješava, ne rješava probleme koji postoje danas, čak i ako usluge e, funkcioniraju prekogranično u okviru direktive o uslugama. Dakle, je li bilo potrebno, glede ovih nekoliko sitnih nekolicine problema koji ostaje, da se stvara ovakav alat koji može destrukturirati unutarnje tržište, jer se moramo baviti prvenstveno uslugama koje se pružaju građanima svugdje to što se to može kretati prekogranično, to je vjerojatno plus, ali to se već radi, kao što je to rekla Virginie Rozier, države koje nisu ispunile svoje obveze postoje, druge su ispunile svoje posjete, a izgleda da to jednostavno zaboravljamo. Ja nisam govorio o Business Europe, jer eh, kad čujem Business Europe njihove komentare i laži koje izgovaraju, pa to je isti, isti diskurs eh, kao i ono što kaže komisija. Dakle, mogu, eh, mogu opravdano sumnjati da Business Europe drži, piše umjesto komisije, pogotovo kad ovako nesuvisle stvari ovaj govori. Tim prije što paralelno uz direktivu o uslugama koju, koja se revidira, sada nam se izlači šešira ova e, projekt e-kartice koji za razliku od onoga što nam kaže Business Europe je slabo strukturirano restrukturirana i oduzima državi e, koja dočekuje radnike mogućnosti kontrole glede e, stručne obuke, odnosno stručnih kvalifikacija i mehanizmi nadzora države e, primatelja mogu biti dovedeni u pitanje. Tu je i opasnost za obilaženja direktive upućenim radnicima, a o kojoj se istovremeno pregovara. Dakle, to je opasnost koja postoji. Što se tiče e, sektora aktivnosti, izvorno se govorilo o građevinarstvu, a sada imamo više od 20 sektora, e, e, među kojima čišćenje, privremeni rad i tako dalje. znamo da su to one usluge koje su među najugroženijima glede socijalnog dumpinga i nelojalne konkurencije između država članica međusobno, a koje bi trebalo urediti u budućoj Europi. Moje pitanje je jednostavno. Htio bih pitati ljudima s terena, dakle prvenstveno gospodinu Pecolu i gospodinu Žamaru, da znate kako situacija, stvari funkcioniraju, evo, vi znate kako stvari funkcionira u ovom parlamentu i gospodina Klikova, nisam zaboravio, ali bio je tako ljubazan da izbjegavam da vam postavim pitanje. Dakle, mislite li da danas znate kako legalno parlament funkcionira, onda su postupak su odlučivanja s vijećem. Dakle, vi to znate. Dakle, šta mislite, da li je moguće ovaj prokleti tekst ispraviti ili je bolje odmah u samom startu odbaciti ga i tražiti od komisije da napravi novi tekst ili možda još bolje da ništa ne napravi ali da napravi jedan korektan tekst koji neće narušavati ono što s druge strane pokušava raditi, a to je da se napravi e, više jednakosti i pravde, osobito posredstvom direktive e, o radnicima. Veliki problem direktive Bolkenstein je bilo e, bilo načelo države podrijetla koja je bila ostranjena iz ove direktive o uslugama. Ja mislim da se ovdje vraća to pitanje načela podrijetla, jer plaši ljude i destrukturira unutarnje tržište. Dakle, što bi bilo bolje? Ispraviti ovaj tekst koji po mom mišljenju se ne može ispraviti ili ga treba odbaciti jer... Hvala lijepa, Mark. Gospođa Šotrova dobiva sada riječ. Ona je zadužena za mišljenje. Hvala lijepa. Sa velikim interesom sam pratila doprinose naših gostiju i moram reći da je moja ocjena vaših doprinosa se razlikuje od ocjene zastupnika Tarabele. Postoje određene šanse za poduzeća u smislu toga kako mogu pomoći ove kartice podostaviti pristup tržištu. Naravno da postoje kod određenih prijedloga i prigovori i moguće poboljšati karticu. No rekla bih sljedeće na adresu zastupnika Tarabele. Na posljednjoj plenarnoj sjednici smo glasovali za digitalno gospodarstvo i digitalno gospodarstvo kao šansu rasta za Europu. Nakon što smo to učinili, ne možemo sada odbiti instrument koji je jasan instrument za digitalno pojednostavljenje sektora usluga. Ovo nije nikakva nova uredba i ona neće izmijeniti socijalne standarde u državama članicama. Uopće ih neće promijeniti, već o mom mišljenju to je instrument koji će omogućiti ponudu usluga u državama članicama i pojednostaviti ih. O tome se radi u ovoj raspravi. I predstavnik Sir je sve rekao na isti način na koji ja to razumijevam. Ovime određena pravila i standardi će biti usklađeni. To se neće diktirati iz Brisela, već tijekom postupka će doći do usklađenja i mislim da je to jedna prilika koja se otvara zahvaljujući e-kartici usluga. Dakle, jedna usklađenost će nastati u praksi za različite sektore i ona će biti od koristi različitim sektorima. Ja imam još jedno pitanje vezano uz sektor osiguravateljstva. Da li jedno usklađenje putem e-kartice usluga za osiguravatelje je uistinu problematično? Naravno da se moramo pozabaviti tehničkim aspektima e-kartice usluga. To, moramo, to pitanje moramo postaviti komisiji, kako si oni su to predočili. Hvala lijepa. I sada e, Pascal Ramon dobiva riječ. Najprije vam želim čestitati na izboru na mjesto predsjednice, a sada ću nastaviti na njemačkom. Ovo je jedan vrlo zanimljiv, ali prilično e, težak dosije. E, možda se na vijeću ta kartica zove praznom karticom, ali zapravo se radi o tome da u Europi usluge koji, odnosno granice za usluge koje postoje trenutno u Europi moraju se prevladati, moraju se ukloniti. Tekst je pred nama. Ni, moje stalište nije zaključno, ali drago mi je da uopće organiziran jedan ovakav panel na kojem se može čuti da li bi tako nešto funkcioniralo ili ne. Ono što mi je malo nejasno su dvije stvari. Prvo, kod ovog prijedloga upravo uprava zemlje podrijetla mora preuzeti posao poduzeća, jer ona mora provjeriti u zemlji pošiljatelja, odnosno u zemlji gdje se pruža usluga, što se sve mora napraviti. I to je sad pitanje za sve paneliste. Mislite li da jedna državna uprava može sve to napraviti sama i to vrlo brzo, ispravno, precizno, to je moje prvo pitanje. A drugo pitanje upućujem e, gospodinu Pecoldu. Upoznao sam se sa mnogim e, dionicima i rečeno mi je da u građevinskoj industriji se traži da se građevinarstvo isključi iz područja primjene ove uredbe. Moje stalište nije zaključno, ali imam konkretno pitanje. Možete li mi navesti specifične primjere koji bi mogli pojednostavniti širenje praksi u cijeloj Europskoj uniji, jer na taj način možemo lakše odlučiti postoji li više argumenta za ili protiv e, uključivanja, uključivanja građevinarstva iz ovog zakonodavnog akta. Što se trenutno događa u realnom gospodarstvu? i što ova e-kartica ne bi mogla riješiti, odnosno zašto bi ona mogla prouzročiti nezakonite prakse. To bi me jako zanimalo. Hvala Paskala, Andreas Švab se javio također za riječ, ali više nije ovdje. Ako nema daljnjih javljanja za riječ, a mislim da nema, onda će panelisti sada dobiti riječ i to prvotnim redoslijedom kako piše u programu. Dakle, Guido Lobrano iz Europe će najprije dobiti riječ. Hvala na tome što ste mi ponovno dali riječ. Rasprava je postala vrlo zanimljiva. Započet ću time što ću reći ono što je spomenuo gospodin Tarabela. Uistinu cijenim visoku razinu povjerenja u Business Europe koju je e, gospodin Tarabela spomenuo, bilo bi odlično kada bi Business Europe mogla sastaviti prijedloga i mislim da bi jedinstvo tržište bolje funkcioniralo na taj način, no, ali ozbiljno. Mislim da je naš pristup konstruktivan, što ne znači samo da svaki puta pohvalimo komisiju kada nešto napravimo, već e, da e, bi trebali pitati Business Europe što mi mislimo o nekoliko e, prijedloga o kojima se raspravilo prošle godine, koji je njihov pristup privatnosti, no to je sasvim drugačija rasprava. No moram reći mi smo ovdje zato što vjerujemo. U jedinstveno tržište mislimo da ono može bolje funkcionirati. Ne slažem se s vama kada kažete da će ovaj prijedlog oslabiti kontrole u državama članicama Mislim da to nije tako, ja to nigdje ne vidim u prijedlogu. Prilično je jasno da ovaj prijedlog stavlja kontrole u ruke zemlje domaćina. I mi to ne želimo izmijeniti, kao što sam već rekao. I time dolazim do drugih točaka koje sam spomenuo. Ima ih mnogo. Ako mi dopustite, odgovorit ću na njih. Prva točka je činjenica da je ovo dobrovoljni prijedlog. Mislim da bi prijedlog i dalje trebao ostati dobrovoljan. To je vrlo bitno. Ne smije postati, kao što su neki rekli, dodatnim zahtjevom i dodatnim opterećenjem. To je nešto što poduzeća mogu koristiti ako žele i ako misle će im biti korisno. I, to, i, mora se sve to poboljšati kako bi e, taj proizvod postao dovoljno privlačan poduzećima. Što se tiče područja primjene, moram razjasniti e, zastupnici Koraca. U budućnosti nadamo se da će ovo dobro funkcionirati kako će se područje primjene proširivati. Na dodatne sektore za sada je to vrlo sporna točka. Ako neki sektori uistinu žele da ih se isključi, o tome se mora ozbiljno razgovarati i sa tim sektorima. Nakon što se očekao, mi u Business Europe želimo ići u smjeru jedinstvenog tržišta. Ima mnogo korisnika koji imaju koristi od, odličnih usluga na tim sektorima i povećanje prekograničnog pružanja usluga u tim sektorima bi bilo sigurno korisno. Ne dovodim u pitanje razinu integracija tih sektora, niti ono što je rekla komisija, niti FIAKO, no ako postoji nedostatak prekograničnih E, odredbi, tada bi kartica mogla pomoći. A ako postoje dobre prekogranične odredbe, i onda će kartica pomoći jer pojednostavljuje postupke. Stoga mislim da to nije e, pitanje od ključne važnosti u ovoj raspravi. Što se tiče vrste regulatornih prepreka koje moramo ukloniti, prepreka koja se vrlo često spominje, su različiti obrazci koji se traže u mnogim državama članicama i pružatelji usluga moraju ispuniti sve te zahtjeve kada žele pružati usluge preko granice. Ne želim to produbljivati jer ćemo samo produbiti nejasnoće, ali mi ne govorimo o regulatornim zahtjevima, već o administrativnom pojednostavljivanju. Postoji članak u prijedlogu u kojem piše da pružatelj usluga mora objasniti koje usluge namjerava pružati. Moramo razumjeti da je to vrlo dinamično. Može započeti pružati određene usluge i onda ih može ili izmijeniti ili dodati nove. A neka poduzeća pružaju niz različitih usluga, pa bi bilo korisno da kartica razjasni da vi kao pružatelj usluga imate pravo pružati sve te usluge, da ne morate za svaku uslugu tražiti novu karticu. Vezano za neke sporedne aktivnosti koje obavljate, pitali ste za AMI. E, mi podržavamo ideju AMI-a, no potrebno uložiti dodatne napore kako bi AMI bolje funkcionirao na jedinstvenom tržištu informacijski sustav unutarnjeg tržišta. Dakle, koja je dodana vrijednost? Dodana vrijednost u odnosu na prošlost bi bila da prošlost usluga bi imao koristi u smislu toga da ne bi morao kontaktirati vlast, današnja tijela u svojoj zemlji, već direktno nadležna tijela u zemlji kojoj posluje i na posljedku sprječavanje zloporaba. Mislim da prošli usluga, ako ako nisu su usklađeni i onako neće željeti stupiti u kontakt sa nadležnim tijelima u svojoj zemlji, Stoga mislim da će sve ovo umanjiti zloporabe, a ne, ne povećati. I također je vrlo važno e, da postoji homologacija, odnosno e, odobravanje određenih prešutna, prešutna odobranja i bitno je da možete na svom vlastitom jeziku kontaktirati sve te institucije. Gospodin Pecolt. Odgovorit ću na pitanja redoslijedom kojim su postavljena. Taj sustav je dobrovoljan za poduzeća, ali je obvezujući za države članice. Drugim riječima, svatko tko se u zemlji domaćinu obrati sa takvom karticom, zemlja domaćin ima obavezu reagirati. I kada ta e-kartica postane valjana, tada će to biti tako zauvijek. ti postupci bi trebali trajati nekoliko tjedana, nekoliko mjeseci sve do povlačenja ili obustave valjenosti e, Europske kartice usluga, a postoje ljudi koji će završiti rad na građevinskim gradilištima do tada. I to je nešto što je vrlo bitno. Dakle, prestaće sa radom, a kartica će i dalje e, se nastaviti. osim ako se ne radi o nabrim zloporaba. Dakle, što se tiče postupaka, znate koja je, koju je presudu Europski sud donio nedavno, vezano uz švicarce koji su radili u Francuskoj, ili odluka je bila da sve dok taj certifikat nije e, zemlja podrijetla povukla, mora se poštivati. A čini mi se da će se sa karticom dogoditi ista stvar. Dakle, lijepo je reći da je dobrovoljno, ali je zapravo Poludobrovodima za drugu stranu je obavezno. Rekli ste da smo mi po samo naš, da je građevinska industrija prekogranična sama po sebi, ali to nije istina. Manjina naših poslova je prekogranična, jer uobičajeno građanska poduzeća ne rade predaleko od svog poslovnog nastana, jer onda moraju plaćati smještaj i prehranu svojim radnicima. Dakle, imaju određene slučajeve kada njihovi stručnjaci rade preko granice, no većina građevinskih izvoditelja zapravo rade samo u regiji, u jednoj regiji svoje zemlje jer nemaju nikakve administrativne prepreke. Gospođa Jakinson se pitala koja je dodana vrijednost. Mi smo rekli da mi ne vidimo nikakvu dodanu vrijednost u ovom prijedlogu. u državama članicama se e, događaju neke druge stvari koje su još više problematične. Gospodine Tarabela, da li bi bilo bolje odbiti prijedlog, a ne popravljati ga? Ne radi se samo o građevinarstvu. Da je to prijedlog samo za građevinarstvo, ja bih rekao da zamolite komisiju da napravi nešto bolje, ali smo samo jedan od sektora koji se spominje, a ne predviđa se da ga se samo djelomice odbije. No ako biste vi nas isključili, to bi bilo dobro i da bismo imali više vremena napraviti nešto svrsishodnije, bilo sa komisijom ili sa Savezom država članica, zastupnike Ramo. Vi ste tražili primjere za nezakonite prakse. Govorimo o potencijalnim mogućnostima e, nezakonitih praksi. Ne znamo kako će to zapravo u stvarnosti izgledati. E, kada će postojati kartica, onda se mnogo toga neće više moći kontrolirati jer znamo da kada se primijeni kartica e, na miru su neko vrijeme i kada ona istekne uzima se nova kartica na građevinskim, na gradilištima se događa e, mnogo toga, ja se ne mogu niti zamisliti, protočiti što bi se sve moglo dogoditi. Nedavno smo imali slučaj na jednom njemačkom gradilištu 27 e, radnika koji su e, govorili isključivo poljski, a posjedovali su prave portugalske putovnice, a govorili su samo poljski. To je sve moguće što se dogoditi u praksi. Dakle, ako nam se predoče različiti certifikati i ako to bude jedinstvena elektronička kartica, onda u zemlji domaćinu ne moraju imati neke druge isprave. Kada kažete da mi nemamo povjerenje u institucije drugih nadležnih tijela, kada vidite što se danas događa sa certifikatima A1 na gradilištima, danas onda nećete ni imati ni u koga povjerenja i mora postojati više razina sigurnosti. Mislim da sam odgovorio na sva pitanja. Zahvaljujem gospođe predsjednici. Najljepša hvala. Sada predajem riječ predstavniku Sir Franz. Što se tiče računovodstvene analize, to je naša tema, dakle tema Ser Franca. Mislimo da tekst, tekst može biti usavršen, postoji inicijativa harmonizacije sa e-karticom. Znamo da ima nekih nesavršenosti, jer ne govori o nama udrugama, to je jednak jedan ključni problem koji će valjati ispraviti. No tu su i neki drugi praktični konkretni problemi koji za cilj imaju da se zajamči deontologija i aspekt stručnosti, kriterija stručnosti kako bi se moglo biti siguran da dionici koji dolaze iz druge zemlje da e, imaju valjanu odgovornost i prema državama za porez i prema poduzećima za njihov valjano e, funkcioniranje i razvoj. Svjesni smo svega toga, svih tih potreba, ali mislimo da na temelju jako konkretnih tema koje su e, identificirane i ovdje spomenute možemo naći konkretna rješenja i unijeti ih u tekst E, sve to će biti drugačije e, od sektora do sektora, između građevinarstva i računovodstva nisu iste uopće stvari, nismo uopće u istim sferama, tako da moramo biti pragmatični glede toga svega, ali je jasno da sa e-karticom se uvodi jedan instrument koji će favorizirati fluidnost, a može uključiti zahtjeve poštovanja deontologije i stručnosti no moramo biti pragmatični i postupati, pristupati po sektoru aktivnosti. No evo, ovo je nešto što će se evoluirati. Mi smo spremni dati svoj doprinos glede predsjednih tema koje se tiču računovodstva, naći konkretna rješenja koja su pred različitim akterima. Hvala. Hvala gospodin Žamar. Zaključno. Što se tiče pitanja da li će to biti dobrovoljno ili ne, gospodine Lokegard, ne, to nije dobrovoljno za osiguravateljska društva, dakle obveza da se napravi certifikat e, je obveza i to je pitanje koje tome ne trebalo najvjerojatnije pristupiti u standardnom formatu obrazcu i Čak i ako osiguravajuća društva ne žele pratiti svoje klijente prekogranično, morat će to napraviti uslijed e, ako im se zahtjev e, izloži. Ovo je specifična situacija jer mi ne trebamo imati izvlačiti korist iz e, e-kartice s obzirom da mi to smatramo preprekom za funkcioniranje jedinstvenog tržišta, no želim reći ponovno da imamo snažan dojam da klijenti ne bi imali koristi e, iz odredbi koje se tiču osiguranja. Dakle, da, postoje razlika između država članica koje će otežati pružanje e, osiguranja kada poduzeće želi raditi preko granično, ali postoje rješenja za to, a ove odredbe ne zadovoljavaju te potrebe pomoći pružatelju usluga prekogranično. Zatim to je bilo i pitanje gospodina Terabele što radi s ovim prijedlogom. Pa ja ovdje mogu samo komentirati e, naš stav dakle, sektora osiguranja, to su one tri odredbe na koje se, koje se tiču osiguranja. Mi ne vidimo ovdje kako poboljšati te odredbe. Vjerujemo da postoje postoji veliki jasan problem koji se tiče identifikacije problema i mogu samo ponoviti da po našem mišljenju ove tri odredbe nisu od pomoći za naše klijente i predstavljaju dodatno opterećenje za provedbu, to želim naglasiti također, i stoga ne treba ih uključivati u direktive. Time odgovaram i na sugestiju gospođe Šojdrove, eh, inicijativu da se isključi sektor osiguranja iz ovoga. Konačno, što se tiče administrativnog opterećenja i načina rješavanja toga samo želim reći da, po našem mišljenju, certifikati koji se tiču stručnih naknada u određenoj zemlji mogu biti od jako ograničene pomoći za jednu državu e, čiji radnici rade u drugoj. Dakle, što se tiče dodane vrijednosti za osiguravajuća teljska društva, to je jako upitna stvar. Hvala. Hvala. Želim zahvaliti. Prije nego dam riječ Mortonu Lokegardu e, za zaključak ove rasprave, želim također dati riječ gospodinu Strausu, načelniku odjela komisije, ali ga molim da bude iznimno kratak. Molim vas, naši prevoditelji su imali baznost e, dati nam još desetak minuta, na čemu im zahvaljujem, no molim gospodina Štrausa da bude jako kratak. Hvala, često vam na imenovanju, veselimo se suradnji s vama kao predsjednicom ovog jako važnog odbora za nas, za komisiju. Ja sigurno neću odgovoriti na sve, sva interesantna pitanja i komentare koje smo danas čuli, ali dopustite mi samo da kažem da prijedlog komisije može biti opisan kao kolač, uravnotežen glede sastojaka, možda kao engleski voćni e, kolač, ali jako hranjiv kada sagledate sve sastojke. Dakle, mi smo više nego spremni pomoći odboru da dobro napravi taj, izradi taj recept i ti, tu postoje neki sastojci koji mogu pomoći da se riješe neki problemi, ne svi, ali najvažniji. Dakle, najljepša hvala što ste organizirali ovo današnje saslušanje, bilo je veliko koristi za nas i nadamo se da ćemo moći pomoći vam u daljem radu. Najljepša hvala. Evo, sad smo prešli na kulinarstvo. Hvala. Morten, tebi dajem riječ za zaključak. Hvala predsjednice, bit ću i ja e, kratak jer smo već prekoračili vrijeme. Želim se zahvaliti svim sudionicima u ovom panelu. Ako ovo treba pisati kao kolač, onda mislim da smo raspravljali o nekim sastojcima danas e, za taj kolač i bar ja mogu reći da sam malo pametniji, mudriji glede nekih ključnih tema. želim reći uopće da smo riješili ovo pitanje, na samom smo početku tek i nadam se da će ovaj zakonodavni tekst na kraju biti uravnotežen. To je u svakom slučaju moja želja. Dakle, doista vam zahvaljujem na sudjelovanju u današnjoj raspravi i u buduće ćemo nastaviti dijalog sa svima vama i svi ste jako dobri, e, dobrodošli e, u narednim danima e, i poželj, nadam se da ćemo imati priliku susretiti se i razgovarati o ovome. Najviše hvala Morten, evo što se mene osobno tiče nemam e, ništa za dodati na tvoj zaključak u svojstvu su izvjestiteljice. Ja ću se zadovoljstvo s kolegama. Ostaje mi samo da zahvalim srdačno svim e, članovima i sudionicima u panelu. Želim zahvaliti tajništvu Imkova koji je ovo savršeno organizirao. Želim zahvaliti i prevoditeljima na današnjoj usluzi. Hvala svima, želim vam dobar tek i vidimo se u nastavku rada poslijepodne. podne.